revidiranu verziju dnevnog reda. E, gospođa Delae će nam izložiti nacrt mišljenja. Umjesto gospodina Šanija, koji je trebao govoriti o proračunu, a on će o tome govoriti sutra. a ona će govoriti o jakim alkoholnim pićima danas poslijepodne. Gospođa Petir će govoriti o obnovljivim izvorima energije ali ne danas kao što je bilo predviđeno već sutra. E, komisija i predstavnici DG agria e, držat će izlaganje o vinu teranu u ime komisije. I govorit, bit će riječ o delegiranim aktima e, vezano za zemljopisne oznake za vina. to nam ostaje za sljedeći sastanak odbora Agri. Evo to su izmjene koje smo unijeli. Vina. U svakom slučaju radi se o produljenju roka od dva mjeseca s obzirom na podnošenje prigovora e, na ovaj akt o teranu. I to nakon predstavljanja e, komisije. Ukoliko nema primjedbi, usvaja se e, dnevni red. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. E, riječ je o prezentaciji zajedničke poljoprivredne politike, e, fleksibilnost dana državama članicama, trenutačno stanje i perspektive i izlaganje će održati e, predstavnici sveučilišta iz Wageningena i stručnjaci iz Nizozemske i Finske. E, riječ je o izlaganju koje je e, zatražio odbor Agrija, naručio i vodio resorni odjel. Dakle, provedba ZPP-a, fleksibilnost koju imaju države članice. E, pozdravljam stručnjake Eh, doktoricu Ida Terlun sa Wageningen eh, University Research iz Nizozemske i gospodina Tuomasa Kumonena iz Finske. Dobrodošli. Imate na raspolaganju 20 minuta za svoje izlaganja. Ne znam kako ćete podijeliti dodijeljeno vrijeme. E, dakle, 20 e, minuta imate e, oboje zajedno. A nakon toga ćemo ostaviti prostor zastupnicima da postave pitanja. Dobrodošli i izvolite. Hvala lijepo predsjedatelju. Hvala vam što ste nas pozvali da održimo izlaganje o fleksibilnosti koje se pruža državama članicama u primjeni zpp Naša prezentacija organizirana je oko šest elemenata. Najprije ćemo govoriti o tome što je fleksibilnost. Zatim ćemo govoriti o provedbi e, fleksibilnosti u izravnim plaćanjima ZPP-a u razdoblju od 2014. i 2020. godine. Zatim ćemo se baviti nacionalnom provedbom schema fleksibilnosti. Onda ćemo razgovarati o posljedicama fleksibilnosti za ZPP, odnosno za ciljeve ZPP-a, za institucionalne procese i provedbu politika. Zatim pet peta točka o kojoj ćemo razgovarati jest e, scenarij za e, budući e, fleksibilnost zajedničke poljoprivredne politike i šesta točka su završene završne opaske. Što je zapravo fleksibilnost? Fleksibilnost je način provođenja neke politike. Fleksibilne mjere ostavljaju e, prostor državama članicama e, da određuju ciljeve, odnosno države e, članice mogu se pozabaviti specifičnim recimo pitanjima uzgoja, okolnostima i to je u suprotnosti sa onim mjerama koje se jedno, jednoobrazno provode i za koje postoje zajedničke jedinstvene preskripcije za koje se mjere ZPP-a koristi fleksibilnost. To su mjere koje se odnose na zajedničko tržište i na organizaciju zajedničkog tržišta. Dakle, to su mjere koje se jedinstveno provode i primjenjuju kao što je, na primjer, intervencija, privatno skladištenje, konkurencija, odnosi sa trećim i trgovina sa trećim zemljama i tako dalje. A s druge strane imamo fleksibilne mjere. One se koriste za plaćanje i za subvencije poljoprivrednicima. To su, na primjer, e, mjere, e, strukturne poljoprivredne mjere, zatim e, mjere ruralnog razvoja i mjere koje se odnose na izravna plaćanja poljoprivrednicima. Dakle, fleksibilnost e, se koristi u poljoprivrednoj strukturalnoj politici. Sve je to počelo s 1970. godina i vidjeli smo još tada da se fleksibilnost, zapravo vidimo da se fleksibilnost koristi već jako dugo vremena, gotovo 40 godina, to nije ništa novo. Možemo razlikovati tri vrste fleksibilnosti. Prije svega imate fleksibilnost usvajanja koja državama članicama daje prostora da usvajaju određenu mjeru, zatim postoje, fleksibilnost koja je vezana za e, ciljeve odnosno državama članicama se daje prostor da sami odrede razinu primjene, zatim kriterije prihvatljivosti, stope plaćanja za neku mjeru i napokon postoji financijska fleksibilnost. one državama članicama daje prostora da raspodjeljuju sredstva između mjera i stupova. Onda dolazimo do drugog dijela moje prezentacije, gdje je riječ o fleksibilnosti u izravnim plaćanjima ZPP-a. Najprije ću nešto reći o o stajalištima institucija, odnosno stajalištima vijeća, parlamenta i komisije prije političkog sporazuma iz 2013. godine. Čini se da je komisija bila za jedinstvene mjere, zajedničke mjere, dok je, parlament e, bio za mjere koje su prilagođene pojedinim regijama, koje su diversificirane i fleksibilne. A vijeće je negdje u sredini. U nekim slučajevima bili su za fleksibilne mjere, a u nekim slučajevima bili su za jedinstvene mjere, odnosno mjere koje se primjenjuju na jedinstven način. Ova različita stajališta povezana su zapravo sa različitim pozicijama iz kojih govore komisije, e, koje institucije, na primjer komisija ima zapravo glas jedne institucije, institucionalni glas, ona je uvijek za jedinstvene mjere, dok s druge strane imate parlament koji, je, koji predstavlja građane, koji predstavlja glas građana, koji predstavlja različite koalicije, različitih klubova zastupnika i naravno tu je vijeće koje predstavlja, koje vijeće koje predstavlja e, interese nacionalnih vlada. Kada vidimo kako je fleksibilnost organizirana i kakva vrsta se fleksibilnosti koristi u izravnim plaćanjima ZPP-a, onda možemo vidjeti da tu postoji interna konvergencija izravnih plaćanja, zatim tu je zelenjivanje i e, definicija aktivnog poljoprivrednika. Kada je riječ o internoj konvergenciji, države članice mogu odlučiti hoće li koristiti djelomičnu konvergenciju ili potpunu konvergenciju. Kada je riječ o zelenjivanju, države članice mogu odlučiti koje će prakse koristiti, a kada je riječ o definiciji aktivnog poljoprivrednika, države članice mogu sastaviti negativan popis poljoprivrednika. Kada je riječ o preraspodjeli izravnog plaćanja, i e, zatim schema malih poljoprivrednika, zatim e, područja sa otežanim uvjetima gospodarenja i sa proizvodno vezanim plaćanjima. Vidimo da i ovdje imamo različite vrste fleksibilnosti. Dakle, imamo takozvanu fleksibilnost usvajanja, imamo fleksibilnost e, određivanja ciljeva i financijsku fleksibilnost. Dakle, kod ovih Dakle, države članice će unutar nacionalne omotnice odrediti koliko će e, odvojiti za koju mjeru. Što se tiče plaćanja za mlade poljoprivrednike, Ovdje imamo e, fleksibilnost e, vezano za određivanje ciljeva i financijsku fleksibilnost, a kada je riječ o digresivnosti i određivanju ciljeva, odnosno ispričavam se, ograničavanju iznosa za temeljna plaćanja, opet imamo sve tri vrste fleksibilnosti. Nastavljam sa trećim dijelom svojeg izlaganja, odnosno kako države članice provode izravna plaćanja ZPP-a u ovom trenutačnom programskom razdoblju. Ovdje ćemo se fokusirati na tri mjere. To su temeljna plaćanja, zatim proizvodno vezana potpora te redistribucija, odnosno preraspodjela i degresivnost. Temeljna plaćanja u ovom programskom razdoblju proizlaze iz scheme jedinstvenog plaćanja iz razdoblja od 2003. do 2014. Tada su postojala četiri modela za primjenu ove vrste plaćanja. Dakle, postoji povijesni model gdje su plaćanja temeljena na povijesnim referencama. Zatim postojao je također regionalni model gdje imamo jedinstvenu stopu plaćanja po hektoru, zatim imamo mješoviti oblik gdje su plaćanja djelomice se temeljila na nekakvim povijesnim referencama, a djelomice na paušalnom jedinstvenom plaćanju po hektaru i onda postoji e, jedinstvena stopa plaćanja za nove, po hektaru za nove države članice. Dakle, onda imamo novo razdoblje od 2015. do 2020. godine i možemo vidjeti da je ovaj povijesni model pretočio se u takozvanu djelomičnu konvergenciju temeljenih plaćanja. Regionalni model se pretvorio u potpunu konvergenciju od 2015. nadalje. Mješoviti oblik opet potpuna konvergencija za 2019. godinu, a za SAPS opet je isto kao što je bilo i u prethodnom programskom razdoblju. pa smo se zapitali koriste li države članice isti model za jedinstveno plaćanje po poljoprivrednom dobru e, i za temeljeno plaćanje. I zaključili smo da to nije uvijek slučaj. Naime, postoji sedam država članica e, koje su koristile povijesni model, a prešli su na djelomičnu konvergenciju za schemu temeljnih plaćanja. Onda četiri države članice su nekada koristile taj povijesni model. U prethodnom programskom razdoblju prešle su na potpunu konvergenciju za 2019. godinu. Onda imamo devet novih država članica koje koriste SAPS u oba programska razdoblja a zatim imamo i drugih država članica koji su krenuli, iz nekakvih drugih polazišnih točaka i došli su do nekakvih drugih modela u trenutačnom, u trenutačnom to ovom tekućem programskom razdoblju. Dakle, ako je netko u prethodnom programskom razdoblju krenuo od jednog modela, ne znači da će u postojećem tekućem programskom razdoblju odabrati taj isti model. Dakle, ona ishodišna točka, onaj prethodni model može u trenutačnom programskom razdoblju izroditi u nekakve druge modele. također smo se pozabavili i provedbom kada je riječ o proizvodno vezanim plaćanjima. 25 država članica koristilo je proizvodno vezana plaćanja u razdoblju od 2010. do 2014. godine, a isto to čine i u tekućem programskom razdoblju. U prethodnom razdoblju imali smo šest država članica koje nisu koristile proizvodno vezana plaćanja, a sada ga koriste u ovom programskom razdoblju i dvije države, to su Malta i Luksemburg, koji su se koji su se također prebacili sa nekorištenja proizvodno vezanih plaćanja na korištenje proizvodno vezanih plaćanja u tekućem programskom razdoblju. Onda smo pogledali što se događa sa a, a, plaćanjima, redistributivnim plaćanjima. Dakle, Neke države članice su koristile ovu vrstu plaćanja, pet država članica konkretno. Kada koristite takozvana redistributivna plaćanja, niste obvezni primjenjivati degresivnost, odnosno porez vezan za degresivnost i to je slučaj upravo tih pet država članica koje vidite na slajdu. Kako bi se ograničila plaćanja države, članice su obvezne e, primijeniti e, porez vezan za degresivnost. Većina država članica koristi taj degresivni porez od 5% iznad iznosa od 150 tisuća eura po poljoprivrednom dobru, ali imamo i šest država članica koje koriste dakle a, koje koriste zapravo o, granicu koja ide do 100 tisuća a neke druge države koriste, primjenjuju neke druge brojke. Dakle, ove male varijacije od degresivnosti pokazuje da degresivnost u većini država članica nije zapravo problematičan problematična stavka jer jako malo država članica ima koje ga ne primjenjuju. I četvrta točka mojeg izlaganja. Tu će biti riječi o posljedicama fleksibilnosti za, ciljeve zajedničke poljoprivredne politike i za institucionalne procese i za provedbu politika. Što se tiče ciljeva ZPP-a, Imamo cilj um, održive proizvodnje hrane. Na koji način fleksibilnost utječe na to? Za mjere zajedničkog tržišta, za te mjere zapravo nemamo fleksibilnost. To također vrijedi i za ozelenjivanje. Onda imamo obveznu potporu za mlade poljoprivrednike, a te mjere doprinose obnovi poljoprivrednog sektora i njegovom održanju. Onda fleksibilnost se koristi za kompenzaciju prirodnih, hendikepa i to može utjecati na lokalni, na, na lokalni proizvodni lanac. Onda imamo drugi cilj ZPP, a to je održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje po pitanju klime. Dakle, fleksibilnost vezana za određivanje ciljeva je nešto što bismo trebali uzeti u obzir u ovom području. Dakle, tu se uzimaju u obzir recimo i neki okolišni uvjeti. No može, to može dovesti i do neučinkovitih mjera. Onda imamo treći cilj zajedničke poljoprivredne politike, to je e, teritorijalna ravnoteža. Ovdje je fleksibilnost važna kako bismo se uhvatili u koštac e, sa strukturnim i prirodnim hendikepima koji su neravnomjerno e, raspoređeni među europskim e, regijama. I tu se i tu fleksibilnost može doprinijeti održavanju ruralnih područja i imamo još e, točku u kojoj ćemo govoriti o posljedicama fleksibilnosti e, ZPP-a za institucionalne procese. Ovdje smo se fokusirali na pitanje učinkovitosti e, donošenja odluka za ZPP i pozabavili smo se pitanjem rizika renacionalizacija. Kada je riječ o učinkovitosti donošenja odluka u okviru ZPP-a, fleksibilnost omogućava da se mjere prilagode potrebama država članica, odnosno na taj način postupak donošenja odluka postaje na neki način raspršeniji. No može se unatoč tome reći da je ovo učinkovito jer je nemoguće doći do zajedničkih kriterija na razini Europske unije a ne mogu se donijeti odluke, koje će obuhvatiti sve rizike i sve okolnosti sa kojima se suočavaju različite europske regije. E, naime, fleksibilnost nije predviđena u mjerama za zajedničko tržište, to znamo, a znamo da je to jedno od ključnih elemenata ZPP-a. S druge strane, fleksibilnost e, može rezultirati e, razlikama u plaćanjima među regijama i poljoprivrednicima koji su usporedivi. Dakle, vraćamo se na rizik renacionalizacije. On povećava raznolikost mjera i raznolikost primjene mjera ZPP-a. Nadalje što se tiče e, posljedica fleksibilnosti e, za provedbu politike ZPP-a. Ovdje se fokusiramo na složenost provedbe i na jednaka pravila za sve. Što se tiče složenosti provedbe, fleksibilnost e, ne povećava e, složenost provedbe. Ako se zadrži razina e, određivanja ciljeva. Što se tiče zajedničkih, to je pravila koje vrijede, jednakih pravila koje vrijede za sve, zbog izostanka fleksibilnosti u mjerama za zajedničko tržište, to je zajedničku organizaciju tržišta, ta jednaka pravila koja bi trebala vrijediti za sve nisu dovedena u pitanje. a fleksibilnost može imati negativan učinak na jedinstvena pravila za sve među regijama koje se mogu usporediti, usporedivim regijama, poljoprivrednicima i poljoprivrednim praksama u različitim državama, članicama ili regijama. Onda ste nas zapitali da razradimo različite scenarije vezane za ZPP. P-a. Dakle, u trenutačnoj situaciji, kao što znate, nemamo fleksibilnosti za mjere zajedničkog tržišta. I imamo nešto malo fleksibilnosti kod mjera za izravna plaćanja i ruralni razvoj. To je takozvana opcija 2, možete vidjeti. A možemo zamisliti i situaciju u kojoj imamo fleksibilnost za sve tri skupine mjera. To je opcija tri. Dakle, to je situacija u kojoj ne postoji fleksibilnost i u kojoj, su sve, u kojoj se sve tri vrste mjera na jedinstven način primjenjuju. Dakle, kao što ste vidjeli, Postoje i tenzije među različitim vrstama fleksibilnosti i ciljevima politika i provedbe politika institucionalnih procesa ZPP-a i možda se postavljate pitanje mogu li se te tenzije riješiti tako da se prebacimo na druge vrste fleksibilnosti, na neke druge opcije fleksibilnosti no čini se da kada to činimo da se javljaju nove tenzije ili jednostavno ostaju one tenzije koje su već prisutne u različitim vrstama fleksibilnosti. I sada dolazim do zaključnih opaski. Kada je riječ dakle, o fleksibilnosti koje se daju državama članicama u provedbi ZPP-a, čini se da, da se većina mjera primjenjuje jedinstveno, dok izravna plaćanja i dok su ruralna plaćanja i izravna ruralni razvoj, izravna plaćanja mjere u okviru tih politika primjenjuju se fleksibilno, odnosno države članice imaju mogućnosti pozabaviti se specifičnim problemima vezanim uz određenu regiju. Zatim imamo fleksibilnost koju se ne bi trebalo promatrati kao renacionalizaciju, već kao određivanje ciljeva koji su povezani sa konkretnim okolnostima. Također zaključujemo da da trenutačni modeli fleksibilnosti imaju više pozitivnih nego negativnih učinaka i da trenutačno nema puno potrebe da se mijenja, da se mijenjaju modeli fleksibilnosti kakvi sada postoje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Prelazimo sada na pitanja i komentare naših zastupnika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem na ovom izlaganju. E, mislim da ovdje moramo diferencirati e, neke stvari. E, Tijekom e, zadnje reforme e, ZPP-a dijelom smo napustili zajedničku poljoprivrednu politiku. Fleksibilnost znači manju razinu ZPP-a u Europi. Ja ne znam je li to uvijek dobro. U određenim područjima nam treba fleksibilnost, a ali pritom trebamo voditi računa o nekim stvarima. Recimo što se tiče mladih poljoprivrednika postoje razlike između država članica. Ako postoji država članica u kojoj ima manje mladih poljoprivrednika trebamo imati veće poticaje. E, sada imamo postupak omnibus i zahtjev da možemo ići do 50%, ali to je onda ostavljeno pojedinim državama članicama. Tu se zalažem za fleksibilnost. Međutim, ako pogledamo razlike kod izravnih plaćanja i vezanih plaćanja u Europi, e, tu bih imao pitanje ne dovodi li to do narušavanja tržišnog natjecanja ako imamo ovakve razlike. Ovo nije prigovor, međutim, ako imamo u nekoj državi članici visoku razinu vezanih plaćanja, recimo kod goveda, a u drugoj ne, onda to znači da su poljoprivrednici, odnosno stočari ondje u nepovoljnijem položaju i to dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. Osim toga postoje velike razlike među državama članicama i nadalje i o tome ste govorili i to što se tiče izravnih e, plaćanja. Ovdje je kolega Doman e, koji dolazi iz zemlje u kojoj se dobiva 70 e, eura po hektaru, a postoje zemlje u kojima je to više od 100 E, tu bi me zanimalo vaše mišljenje. E, mogao bih zamisliti da niti jedan poljoprivrednik i niz e, poljoprivrednih razloga ne želi imati nepovoljniju situaciju. Ovo je mogućnost za ostvarenje više razine ravnopravnosti u Europi. Hvala lijepa. Zastupnik Hvala lijepa. E, nadovezao bih se na ono što je rekao e, kolega Albert e, Spomenuli ste pitanje fleksibilnosti koje bi moglo dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Meni se čini da su stvari ovdje pojednostavljene. Postavlja se pitanje dovodi li to do narušavanja tržišnog natjecanja ili ne. E, do kojih ste zaključaka došli u sklopu istraživanja? Možda niste uspjeli to iznijeti s obzirom na to da je izlaganje bilo vrlo kratko. E, recimo imamo visoku razinu vezanih plaćanja što se tiče mesa, a situacija je vrlo različita u pogledu temeljne premije. Pa bi me zanimalo jeste li to detaljnije istražili e, dolazi li do narušavanja tržišnog natjecanja zbog toga između država članica ili je to nešto što isključujete? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala. Ako sam dobro shvatio, radi se o fleksibilnosti za države članice, a fleksibilnost pretpostavlja određeni oblik autonomije. A E, mislim da je došlo vrijeme da prestanete svoju politiku nametati državama članicama. Prava fleksibilnost značilo bi da države članice imaju pravo same primjenjivati i provoditi vlastite poljoprivredne politike. E, o, dobar primjer za to je recimo e, sporazum CETA. Taj sporazum bi se trebao početi provoditi od rujna a nitko o tome nije pitao nacionalne parlamente i e, oni se nisu jedinili e, da mm, ovaj projekt e, privedu kraju. Čini mi se da je demokracija dobra, ali za vas, ali samo kad se s vama slažemo. I to je jedan lijep primjer fleksibilnosti na kraju krajeva. Zastupnik Andriju. Hvala. I ja bih htio zahvaliti gospođi Teruen na kvaliteti njenog izlaganja i rada koji nam je predstavila. Očito je da je fleksibilnost potrebna za jedan dio izravnih plaćanja u e, poljoprivrednoj e, i ruralnoj politici. To ste upravo pokazali. A jedan e, niži dio, e, jedan manji dio proračuna je posvećen e, reformama, a mislim da bismo se posebno trebali koncentrirati na izbjegavanje narušavanja tržišnog natjecanja. Međutim, htio bih o dvije točke govoriti. Prvo su vezana plaćanja Znači, e, jedan dio e, zemalja, veći dio zemalja koristi e, te potpore vezane uz proizvodnje, a jedan manji dio ne koristi. Bili smo mogli zamisliti veću fleksibilnost unutar država članica, primjerice neka gorska, gorske regije, možda bi mogle imati dodatne prednosti u odnosu na vezana plaćanja. Drugo, Kao što znate, plaćanja se provode na tri različita modaliteta i e, ako će sustav koji e, imamo e, omogućiti, odnosno olakšati kontrole komisiji, to ne znači da to olakšava život poljoprivrednicima. Međutim, ne mislite li da bi za budućnost trebalo osmisliti neki novi način da se e, organizira ovaj e, sustav. Možda bismo trebali predvidjeti više fleksibilnosti za ozelezinjivanje. Mislim da je ovdje važno, važan održivi razvoj i da se treba uspostaviti jedan sustav koji bi poljoprivrednicima u odnosu na ozeljivanje osigurao održivost. gospođo Šrajer. Hvala lijepa. E, čini mi se da je nešto nedostajalo u vašoj prezentaciji. Dotaknuli ste se nekih važnih e, elemenata, ali neka druga važna pitanja nisu bila zastupljene. Primjerice što se tiče fleksibilnosti, e, što o tome možete reći u odnosu na političku situaciju e, u nekim zemljama, primjerice Nizozemskoj? Čini mi se da se nalazimo u situaciji u kojoj poljoprivrednicima smeta što su prilike različite u različitim zemljama, što se u Francuskoj recimo može e, nešto što se ne može u Nizozemskoj kad se radi o ruralnom razvoju i poljoprivrede. Mislim da trebate više uključiti poljoprivrednike. E, govorite da je potrebno Um, raditi na način koji će voditi više računa o ciljnim skupinama, ali e, niste rekli kako bi se to konkretno trebalo provesti. Možda možete to dodatno objasniti. Sljedeći zastupnik. Hvala lijepa na izlaganju. Mislim da s obzirom na zadnju reformu ZPP-a možemo konstatirati da smo ostvarili napredak u smislu prilagodbe plaćanja postojale su razlike od 70, hektara, eura po hektaru do 400 eura po hektaru. E, I bilo bi zanimljivo vidjeti povijesni pregled i kakva bi bila situacija ukoliko e, bi stanje bilo identično. Smatram da u sljedećoj reformi ZPP-a moramo ići korak dalje. Jako je važan aspekt fleksibilnosti E, u Europi moramo imati istu razinu zaštite tržišnog natjecanja jer ako budemo imali preveliku fleksibilnost to bi na koncu značilo da se narušava tržišno natjecanje i od toga nitko ne profitira. A ako imamo fleksibilnost e, zahvaljujući kojoj uzimamo u obzir specifičnosti pojedinih e, država članica, a s druge strane moramo e, imati e, slobodno tržišno natjecanje. To je prilično teška ravnoteža koju treba uspostaviti. A što se tiče drugog paketa, Očito je da su to plaćanja koje imaju veću težinu u ZPP-u, a po mom mišljenju prevelika je razina fleksibilnosti kod država članica s obzirom e, na isplate sredstava E, smatram da je problematično to što se sredstva mogu prebaciti iz drugog stupa u prvi stup u državama članicama. Tu postoje neke mogućnosti koje nisu korisne. E, mislim da bi se sredstva iz drugog stupa mogla bolje iskoristiti nego što je to trenutačno slučaj e, i u budućnosti o tome trebamo voditi računa i mislim da ima nešto što treba biti svima jasno. E, teško je to. S jedne strane imamo plaćanja, s druge strane nacionalno porezno zakonodavstvo, različita pravila koja, i propisi koji se primjenjuju. E, međutim, e, ne smijemo izgubiti iz vida cilj stvaranja jednakih uvjeta za sve poljoprivrednike u Europi. Hvala. Hvala vam. Ovo izvješće pokazuje kako je teško zadovoljiti sve i e, ono što razočarava da ovaj scenarij je zapravo e, najmanji zajednički nazivnik i najmanje zlo. Mislim da Europska komisija treba preuzeti odgovornost e, za lošu situaciju u ZPP-u, posebice u ozelenjivanju i u ovom takozvanom pojednostavljivanju e, sustava smo ga zapravo zakomplicirali. U ovom izvješću ne govori se o E, tome da je administracija sve teža i sve kompleksnija za poljoprivrednike, ne govori se o korupciji. Ja samo ovdje sada mislim čak na e, svoju izbornu jedinicu. Ja ne mogu više zadovoljiti potrebe u poljoprivredi bez da e, plaćam konzultante i to plaćam iz vlastitih sredstava. E, fond za plaćanja je samo iluzoran, a ovo izvješće pokazuje da postoje tenzije između toga da Europska komisija pokušava standardizirati sve u Europi, a države članice pokušavaju zadržati svoje neke specifične sustave. E, što to znači? Je li tu vi sad samo pokušavate dokazati kako je europski projekt divan i uspješan? Možda bismo trebali početi koristiti pojam uzajamno prepoznavanje, zato što ako želimo nakon Brexita imati trgovinu bez prepreka kako bi 27 država članica moglo izvoziti voće i vino u Ujedinjenu kraljevinu i kako bismo mi mogli svoje proizvode izvoziti u Europsku uniju. Mislim da bi nam e, od velike koristi bilo uzajamno e, priznavanje. Hvala. Jeśli chodzi o to angażowanie doradców, to przy okazji... Hvala lijepa. Da, što se tiče konzultanata, to znači još jedno radno mjesto. No, e, sljedeća zastupnica. Hvala vam lijepa na predstavljanju ove studije. E, ono što meni nedostaje su konkretnije izjave o strukturnim promjenama. E, vi ste doista prikazali usporedbu situacije u pojedinim državama i prikazali metode provedbe zajedničke poljoprivredne politike. E, konstatirali smo da u osnovi ne postoji više zajednička poljoprivredna politika jer postoje različite mogućnosti njezine provedbe. Imate li neke konkretne brojke? koje bi mogle pokazati da kada se provodi određena mjera dolazi do manjih strukturnih promjena i E, da, da je obuhvaćeno više gospodarstava. E, meni bi bilo e, važno vidjeti kolike su razlike što se tiče obrazovanja i načina na koji e, ljudi e, postaju poljoprivrednici. Mislim da je važno štititi obiteljska poljoprivredna gospodarstva i omogućiti poticaje za mala gospodarstva. Tu mi nedostaju informacije o tom aspektu. Hvala. Zahvaljujem e, gospodin Flanagan. Hvala. Zanima me koje je vaše mišljenje o ovome. Jedan od eh, najvećih problema ZPP-a jest vjerodostojnost odnosno nedostatak vjerodostojnosti. Ja mislim da bi fleksibilnost mogla biti dobra, ali u brojnim slučajevima ljudi kojima se da malo prostora uzet će ga mnogo više nego što im je dano. A kod nas u Irskoj mi smo dobili fleksibilnost, ali smo možda E, umjesto e, prsta uzeli cijelu ruku. E, što znači da u ovoj situaciji u kojoj jesmo često u javnosti se čuje o tome da je netko dobio 300, 400, 500 tisuća a zapravo nije poljoprivrednik i nikad nije ni stavio na noge gumene čizme. Zato me zanima konkretno što mislite vi o fleksibilnosti u tom kontekstu kada fleksibilnost eh, potkopa vjerodostojnost eh, ZPP-a? Eh, često se govori da nećemo imati dovoljno, odnosno više nećemo imati toliko novaca u ZPP-u zbog Brexita, ali onda postaje teško opravdati to da se daje pola milijuna eura ljudima koji nemaju veze s poljoprivredom. Što vi mislite o tome? o tom problemu. Isto tako spomenuli ste tržišno natjecanje i politiku tržišnog natjecanja i je li fleksibilnost povezana sa tržišnim natjecanjem na način da ga ugrožava. Nedavno smo se sastali sa gospođom Vestagerom, gospođom Vestager i gospodinom Hoganom i ja sam gospođi Vestager objasnio tu situaciju sa tržišnim natjecanjem gdje ja dobijem 100.000 eura, susjed ne, dobije ništa. Gdje je tu tržišno natjecanje? Kako se možete natjecati s nekim ko dobiva tisuće i tisuće eura za proizvodnju, a vi ne dobivate ništa? Sljedeći govornik, hvala. Hvala vam na ovom e, izlaganju. Mislim da oni koji rade u Europskoj komisiji zaista mogu puno toga naučiti iz ove prezentacije, jer ponekad mi se čini da oni koji rade u komisiji su zaista udaljeni od stvarne situacije na terenu. Kad se radi o ovakvim potporama koje se daju poljoprivrednicima, mislim da ta potpora za cilj ima povećati proizvodnju. Ja sam više puta naglasio to da nije teško proizvesti proizvode, nego ih je često teže prodati nego proizvesti. I nažalost vidim da ovdje mi ne razmišljamo dovoljno, odnosno ne, ne promislimo dovoljno ono što radimo. Trebali bismo omogućiti poljoprivrednicima da prodaju svoje proizvode kako ne bi više ovisili o trgovačkim lancima. A kad se radi o poljoprivrednicima, ovoga je vikenda sastao sam se sa poljoprivrednicima iz gorskih predjela Rumunjske i jedan mladi poljoprivrednik mi je rekao da kada je imao 18 godina, sada ih ima 24, da je izgradio poljoprivredno gospodarstvo, osnovao poljoprivredno gospodarstvo i rekao je sada da želi imati pristup europskim fondovima i premda je mlad rekao je da nema pristup europskim poljoprivrednim fondovima. Dakle, kad govorimo o fleksibilnosti, mislim da bismo državama članicama trebali omogućiti da same definiraju područja u kojima žele dodatno promovirati poljoprivredu. Zato što ako mi iz Brisela državama članicama kažemo poljoprivrednicama treba potpora do 40. godine, nismo ništa učinili, nismo nikome pomigli postigli, nego smo samo uveli ograničenje za države članice, nepotrebno ograničenje. Hvala. Gracias, presidente. A mí me gustaría eh, comentar y, que, y también preguntar a la Comisión si es que piensan hacer algo, porque... Hvala. Ja imam pitanje za komisiju. Htjela bih pitati što oni namjeravaju. Mali poljoprivrednici su oni koji su na zadnjem mjestu u ZPP-u. A kao što je rečeno, fleksibilnost zaista otvara mogućnost e, da mali poljoprivrednici dobiju potporu. Moje pitanje je e, mislite li što učiniti po pitanju toga da ta mjera postane obvezna u državama članicama? jer mali poljoprivrednici istovremeno rade kako bi preživjeli, ali zapravo i e, čuvaju naš pejzaž u Galiciji je e, to pitanje od posebne važnosti. Moje drugo pitanje, koje je mislim isto tako vrlo važno, odnosi se na sljedeće. Fleksibilnost zapravo nije ništa učinila po pitanju razlike u kvaliteti potpore za različite sektore. Ima li komisija namjeru učiniti nešto da se uhvati u koštac s ovim problemom? Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem na ovim izlaganjima i zaključcima koji su prezašli iz ove studije. E, mislim e, da ponekad nije jasna granica između fleksibilnosti i renacionalizacije. I kao što je spomenuto, jako je važno da ne idemo predaleko. Što se tiče vezanih plaćanja, u nekim državama članicama, posebice onima u kojima postoji velika razina fleksibilnosti koja je predviđena uredbom Omnibus, predstavlja nešto što se može koristiti anticiklički. Drugim riječima, to će značajno izmijeniti način na koji se koriste vezana plaćanja i to zapravo ne bi dovelo do renacionalizacije nego bi bio jedan dodatni instrument u državama članicama koji bi omogućio potporu e, poljoprivrednicima i njihovom e, dohotku. E, u ovoj uredbi predlažemo godišnju godišnje izmjene. Što mislite o takvom pristupu? Sljedeći govornik. Hvala lijepa, nisam očekivala da ću tako brzo dobiti riječ. Željela bih samo reći da što se tiče ovog istraživanja i e, stupnja fleksibilnosti, tu bih e, istaknula do što se tiče izravnih plaćanja i ruralnog razvoja e, potpora bi trebala omogućiti ostvarenje ciljeva ZPP-a. E, međutim, ne bismo trebali ići dalje jer bi to značilo renacionalizaciju, a to je crta koju ne smijemo prijeći. Što se mene tiče, dijelim ideju da Postoji mogućnost e, poboljšanja, e, međutim e, potpore ne bismo trebali proširiti jer bi na koncu došlo do renacionalizacije, a to nije prihvatljivo. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Ja bih imala jedno pitanje. Možete li nam e, reći još nešto o aspektima povećanja fleksibilnosti. E, možda biste mogli biti konkretniji. Nisam sigurna jesu li vaši zaključci pozitivni ili negativni kada govorimo o ostvarenju ciljeva ZPP-a. E, stupanj fleksibilnosti je omogućio državama članicama da zadrže sredstva iz ZPPA, a posebno zbog fleksibilnosti u sklopu izravnih plaćanja u drugom i prvom stupnju. Međutim, čini mi se da se time ne ostvaruju ciljevi ZPPA. Drugim riječima govorili ste o ocjeni stupnja fleksibilnosti, međutim niste ocijenili razlike u režimima e, fleksibilnosti i razlike u, među državama sama omogućile su zadržanje određene razine sredstava iz proračuna, ali nisam sigurna da možemo ostvariti zacrtane ciljeve, a suočeni smo s cijelim nizom problema. Jedan od njih odnosi se i na mlade poljoprivrednike. E, govorit ćemo i o procjeni e, Europskog revizorskog suda. E, Europski revizorski sud je zaključio da nije došlo do ostvarenja ciljeva ZPPA. E, zanima me što vi mislite, kakav je utjecaj fleksibilizacije na mlade poljoprivrednike? Meni se čini da je došlo do negativnih rezultata. Zastupnik izvolite. Odnosno zastupnica. Hvala lijepa. Uvijek je iznimno zanimljivo čuti različita izlaganja, e, jedno za drugim, različite prezentacije. E, sljedeća je na dnevnom redu prezentacija Europskog revizorskog suda. U sklopu te prezentacije govorit će se o fleksibilnosti, a zaključci će biti potpuno drugačiji. E, preliminarno bih nešto željela reći. E, zaključak je da što je veća fleksibilnost u državama članicama, to je teže e, razumjeti, ne revizorskom sudu, nego nama kao parlamentu razumjeti e, konstatirati koriste li se sredstva Europske unije doista namjenski i ostvaruju li se načelni ciljevi iz ZPP-a korištenjem tih sredstava. E, u državama članicama e, ne postoje već unaprijed definirani ciljevi vrlo često i rijetko se provjerava jesu li ciljevi ostvareni a to znači da izdvajamo velika e, sredstva iz europskog proračuna u ovom području, a naknadno e, nismo u stanju konstatirati ostvarujemo li europsku dodanu vrijednost zahvaljujući ovim europskim proračunskim sredstvima. Tu postoji veliki rizik. E, trebamo razgovarati o tome i povezano sa mladim poljoprivrednicima jer tu onda možemo vidjeti kamo vodi ova dodatna fleksibilizacija. E, zahvaljujem. E, sada dajem riječ gospodinu Kuturiju u ime komisije. Izvolite. Hvala lijepa. E, želio bih se osvrnuti na nekoliko pitanja koja su postavljena u pogledu mladih poljoprivrednika. Pitanje je što komisija kane učiniti. Zapravo nije lako učiniti više Eh, od onoga što je razumno omogućiti državama članicama da čine. Ako pogledamo stanje mladih poljoprivrednika i sredstva i mogućnosti koje postoje preraspodjela plaćanja i preraspodjela do 30% iz nacionalne omotnice, koja bi bila predmet preraspodjele, a to znači odmicanje od velikih gospodarstava i prebacivanje na mala gospodarstva, ali zapravo je samo mali broj država članica iskoristio tu mogućnost. E, ne bih spominjao druge instrumente koji postoje u sklopu izravnih plaćanja, a koje države članice mogu koristiti, a postoji mogućnost e, potpune konvergencije ili barem djelomične konvergencije, čime bi se barem djelomice riješilo pitanje mladih poljoprivrednika. Znači, postoje instrumenti. E, postavlja se pitanje u kojoj mjeri države članice koriste fleksibilnost koja proizlazi iz zadnjih e, reformi kako bi ostvarile e, zacrtane ciljeve, a u ovom slučaju ciljeve koji se odnose na mala gospodarstva. Hvala. Zahvaljujem. Čuli smo dosta pitanja i komentara postoje različita stanja poljoprivrede u različitim državama članicama, različiti klimatski uvjeti, različite tradicije, različite okolnosti u pogledu upravljanja, postoje planinska područja. Sve to znači da mora postojati diversifikacija. U određenim područjima e, plaćanja su vezana uz proizvodnju i to proizvodi određene učinke, međutim postavlja se i pitanje na koji način očuvati slobodu tržišnog natjecanja. Postoji glavna uprava za poljoprivredu, a pritom moramo voditi računa i o poljoprivredi i o, odnosno proizvodnji i zaštiti tržišnog natjecanja. Trebamo vidjeti u kom smjeru dalje trebamo ići što se tiče plaćanja i što je prihvatljivo za e, komisiju. Kakve su proračunske mogućnosti za isplate u državama članicama. Naravno, postoje i problemi koji se odnose na zapošljavanje i problemi u poslovanju različitih e, poduzeća i gospodarstava. Sada ću dati riječ našim stručnjacima da se osvrnu na ova pitanja. Međusobno možete e, dogovoriti kako podijeliti ovih deset minuta koje su vam na raspolaganju. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice ovog odbora, na samom početku osvrnuo bih se na neka od pitanja. Kao prvo zahvaljujem na iznimno kvalitetnim pitanjima i komentarima. E, mislim da je pitanje fleksibilnosti jedno od pitanja u sklopu ZPP-a koje zahtjeva ovu vrstu e, dijaloga i rasprave. U mnogima od komentara do izražaja dolazi zabrinutost zbog utjecaja fleksibilnosti na slobodu tržišnog natjecanja. E, bilo je riječi o mogućnostima e, da se ostvare mnogi od ciljeva ZPP-a. Kako ja to shvaćam, javna politika e, ima za polazište određene probleme u društvu koje je potrebno riješiti, a ako razgovaramo o ciljevima e, ZPP-a na općoj razini, o održivoj proizvodnji, o održivom upravljanju sredstvima, e, kohezija, e, održivost ruralnih područja. E, kada razgovaramo o tim temama, lako je o njima razgovarati odjednom, jer su one općenite prirode. Međutim, ako krenemo u detalje, naići ćemo na vrlo osjetljive nijanse i probleme koje je teško riješiti tu mora doći do određenih e, kompromisa. E, kada govorimo o pitanju narušavanja tržišnog natjecanja i utjecaju vezanih plaćanja, tu moram reći da mora postojati razlog e, za korištenje vezanih plaćanja u smislu rješavanja određenih specifičnih strukturnih problema koji se odnose na specifične sektore i proizvodnju. Ukoliko se to uzme u obzir, e, to znači da vodimo računa o problemu koji postoji. Međutim, postoje e, i drugi aspekti. E, osim postojanja strukturnih, važnih strukturnih problema, ako uzmete dva slična gospodarstva u susjednim zemljama sa sličnim uvjetima proizvodnje, međutim, koja e, imaju dva potpuno različita režima podnošenja zahtjeva za plaćanjima, onda možete vidjeti da dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja. One bi trebali dobiti isti iznos sredstava temeljem određenih e, kriterija, međutim, budući da postoji mogućnost fleksibilnosti u različitim državama članicama, u konačnici se primjenjuju e, različite mjere tako da dolazi do različitih iznosa sredstava i to je nešto što je neizbježno ukoliko želimo zadržati ovu razinu određivanja ciljeva. I tu onda e, trebamo razmišljati o ciljevima. Ako želimo određivati ciljeve e, kako bismo riješili različite E, strukturne sociodemografske probleme i neke druge probleme kroz e, ZPP neizbježno je da ćemo naići na ovu vrstu problema da će doći do razlika do situacije u kojoj su neki u nepovoljnijem položaju. Ista je situacija i sa samom povijesti. Od 1992. krenuli smo sa eh, gubicima koji su proizašli iz izravnih plaćanja, a sada krećemo eh, u budućnost gdje ponovno imamo određene kompromise. Trebamo li sada gledati što je bilo u prošlosti ili gledati u budućnost? To bi moglo biti vrlo složeno pitanje, međutim čini mi se da su neke stvari neizbježne i da o nekim temama trebamo detaljno i intenzivno razgovarati kako bismo iznašli kompromisna rješenja i vidjeli e, što bi bilo prihvatljivo. To je ono što je u samoj prirodi javne politike. Ne postoji neka objektivna istina u najboljem slučaju imamo određeno kompromisno rješenje u kojem uzimamo u obzir pozitivne i negativne aspekte i definirane kriterije. Isto se odnosi na sve veću složenost na razini gospodarstava i definiranih ciljeva. Mnogi među vama željeli bi vidjeti brojke i kvantitativnu analizu utjecaja fleksibilnosti na strukturu gospodarstva i na mlade poljoprivrednike. Nažalost, ovo istraživanje bilo dosta ograničeno, tako e, da nismo bili u mogućnosti provesti kvantitativnu analizu, međutim e, to jest nešto što bi trebalo analizirati kroz evaluaciju e, i trebalo bi obuhvatiti kvantitativnu analizu. E, toliko od mene za početak. Ida, možete li nastaviti? Da. Zapravo bismo mogli reći da je fleksibilnost odgovor na različite okolnosti i različite strukture poljoprivrednih gospodarstava koja postoje u različitim zemljama u Europskoj uniji. E, to je prostor gdje postoji velika raznolikost i Zamislimo sada situaciju da to sve želimo riješiti na razini Europske unije. To bi bilo nevjerojatno teško, možda nemoguće e, na isti način riješiti situaciju u Sloveniji, Nizozemskoj, Finskoj, Španjolskoj. Upravo zato je fleksibilnost dobro rješenje koje nam omogućuje da uzmemo u obzir različite okolnosti i specifičnosti. Možemo ostvariti više nego na razini Europske unije. Onda možemo imati situaciju u kojoj poljoprivrednici e, imaju različit tretman e, jedan poljoprivrednik ima mogućnost dobiti subvencije za ulaganje u modernizaciju gospodarstva, a poljoprivrednik u nekoj drugoj zemlji, u drugačijem području ima neku drugu mogućnost na raspolaganju. U konačnici e, teško je zapravo komunicirati s poljoprivrednicima i vidjeti zašto recimo poljoprivrednik u Nizozemskoj ima određenu mogućnost, a poljoprivrednik u Estoniji e, nema to isto na raspolaganju. E, naravno, to je povezano i sa pitanjima na koji način države članice provode mjere iz EPP-a. E, proces odlučivanja premješten je s razine Europske unije na razinu država članica, a na pojedinim je državama članicama da same provode i odluče kako će provoditi mjere u sklopu ZPP-a. Postoje razlike zato što su okolnosti različite. Osim toga, E, postavljeno je pitanje o različitim scenarijima. E, Spomenuta je mogućnost zadržavanja statusa quo e, i zadržavanja fleksibilnosti kod izravnih plaćanja i nepostojanje fleksibilnosti kod zajedničke organizacije tržišta, što predstavlja razočaranje. Ako imamo fleksibilnost, recimo za mjere u sklopu zajedničke organizacije tržišta, postavlja se pitanje odakle krenuti. Kako primjenjivati fleksibilnost u odnosu na mjere iz zajedničke organizacije tržišta? E, to mi djeluje poput rasprave o Brexitu. Gdje je tu razlika između nacionalnog poljoprivrednog tržišta i europskog tržišta? Ne vodimo tu raspravu jer postoji jedno zajedničko tržište. Međutim, s druge strane, u pogledu mjera ruralnog razvoja i izravnog plaćanja, kako bi to izgledalo ako bismo to primjenjivali na jedinstven način? Što bismo e, trebali učiniti? Je li to uopće moguće? Mi smo došli do zaključka da je sadašnji stupanj fleksibilnosti možda zapravo najbolja raspoloživa mogućnost. Tomas, želite li nešto dodati? Da, postojala su još neka pitanja koja su postavljena. Spomenuto je pitanje nedostatka transparentnosti. To je točno. Ako pogledamo uredbe koje se odnose na fleksibilnost, one su dosta razumljive. Međutim, ako odemo na teren u Europi i dođemo na razinu pojedinih poljoprivrednih gospodarstava i pokušamo procijeniti utjecaj fleksibilnosti na mlade poljoprivrednike i utjecaje na e, ekološku situaciju e, sam taj stupanj složenosti predstavlja veliko opterećenje u procesu evaluacije. Postoje aspekti koje ne smijemo zanemariti ukoliko želimo razmišljati utemeljeno na dokazima. Toliko za sada. Hvala lijepa. Dobili smo dakle odgovore na pitanja i komentare. Zahvaljujemo e, gostima od srca. Drago nam je što ste došli i podijelili s nama zaključke svog istraživanja. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Međutim, prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, e, pozdravio bih goste zastupnice reda i e, zaželio im dobrodošlicu ovdje u dvorani. Drago mi je da ste došli na sjednicu našeg odbora u sklopu svog putovanja u Brisel. Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. I to riječ je o posebnom izvješću Europskog revizorskog suda izvješću broj 10 eh, iz 2017. Eh, čiji je autor gospodin Janus eh, Vojčikovski. Dobrodošli na sjednicu odbora AGRI. Riječ je o izvješću o potpori mladim poljoprivrednicima koju je potrebno bolje usmjeriti kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova. A to su teme o kojima smo e, dosta razgovarali, a sigurno ćemo i u budućnosti razgovarati o ovom pitanju. Što se tiče budućeg ZPPA, e, svjesni smo toga da nemamo dovoljan broj mladih poljoprivrednika, da je populacija sve starija i zato je potrebno razmišljati o djelotvornoj generacijskoj obnovi i mjerama kojima bi se to potaknulo u ruralnim područjima. Mislim da nema potrebe e, da duljim, pa stoga dajem riječ e, gospodinu Janišu Vojčikovskom. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, hvala kolege što ste me pozvali, što, mi, što ste mi dali priliku da predstavim izvješće Revizorskog suda. To je moje treće izvješće na Revizorskom sudu a bio sam e, član e, suda koji je odgovoran za ovo izvješće e, i to je zapravo važno izvješće vezano za poljoprivredu. Prvo takve kada, kada je riječ o poljoprivredi. Ovo je jako zanimljiva rasprava. Posebno je važna za odbor za poljoprivredu i ovaj će dokument e, pomoći budućoj raspravi o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dakle, veliko je zadovoljstvo biti među vama nakon više od godine dana, kada me revizorski sud e, imenovao. Dame i gospodo, mi smo proveli reviziju potpore Evropske unije za mlade poljoprivrednike. Nas naslov našeg izvješća upravo ukazuje na problem, odnosno potpore Europske unije za mlade poljoprivrednike trebala bi biti bolje ciljena kako bi se postigla učinkovita generacijska obnova. Ono što je po mom mišljenju najzanimljivije u ovom izvješću to su sljedeći, sljedeći zaključci. Dakle, u uvodu našeg e, izvješća možete naći veoma zanimljive informacije. Radi se o tome da se poljoprivredna populacija smanjuje, osobito u posljednjih deset godina. Populacija poljoprivrednika u Europskoj uniji od 2005. godine do 2013. godine, dakle ne radi se o, o desetljeću u potpunosti, skoro je riječ o desetljeću, dakle u tom razdoblju E, stanovništvo poljoprivredno se smanjilo sa 14,5 milijuna na 10,7 milijuna. Što to zapravo znači? To znači da je gotovo 4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava nestalo, a to je 400 e, tisuća gospodarstava godišnje i preko tisuću poljoprivrednih gospodarstava dnevno. Dakle, to su brojke onih gospodarstava koje nestaju. Pred nama je zato veliki izazov. To je politički izazov. Ne samo za nas revizore, već prije svega izazov za politiku. Potrebno je evaluirati situaciju i pronaći rješenje za budućnost. Ova slika pokazuje smanjenje broja poljoprivrednog stanovništva i to po dobrim skupinama. Dakle, u svakoj dobnoj skupini možemo vidjeti da se broj poljoprivrednog stanovništva smanjio, a to vrijedi i za mlade poljoprivrednike. Dakle, mladi poljoprivrednici u tom istom razdoblju od 2005. do 2013. godine smanjili su se sa 3,3, dakle broj se smanjio sa 3,3 milijuna na 2,3 milijuna. Evo mogu vam pokazati i ovaj grafikon. On ukazuje na problem s kojim smo suočeni. Na ovom grafikonu u sredini možemo vidjeti ovu crvenu liniju. Ta crvena linija pokazuje udio mladih eh, poljoprivrednika. Dakle, statistički, se, statistički su mladi poljoprivrednici oni poljoprivrednici koji imaju ispod 44 godine. Dakle, prema statistikama to su mladi poljoprivrednici. u društvu općenito ta, ta dobna skupina predstavlja 40%. Onda imamo plavu liniju. Plava linija je zaposlenost ove dobne skupine. Ona je otprilike oko 50%, a u poljoprivredi otprilike 20%. Dakle, 20% poljoprivrednika u Europskoj uniji imaju manje od 44 godine. ostatak, dokle ostalih 80% su poljoprivrednici stariji od 44 godine. Evo, vraćam se na prethodni grafikon. Ovaj grafikon pokazuje populaciju poljoprivrednika, dakle to je ova niža linija. Kao što sam malo prije rekao, 3 milijuna je spalo na 2,3 milijuna. To je plava linija. A crvena linija pokazuje prosječnu veličinu poljoprivrednog gospodarstva koje posjeduju mlade poljoprivrednici. To se naravno povećalo. Bilo je otprilike 12 hektara nekoć. Ispričavam se, ne, ne, nisam dobro rekao. Malo više od 15 možda recimo 18 hektara je bio prosjek nekoć 2005. godine, a sada je prosjek 24 hektara, odnosno 2013. je prosjek 24 hektara. Dakle, u tablici ispod ovog grafikona možete vidjeti podatke vezano za za veličinu gospodarstva, dakle zemljišta koje posjeduju mladi poljoprivrednici. Dakle, 2005. godine 172 milijuna hektara, 2013. 51. Ovo je zanimljiv prilog našem izvješću. To je prilog broj 2. I možete vidjeti ove zanimljive podatke ovdje. One pokazuju situaciju u pojedinim državama članicama. Ovdje imamo kategoriju najmlađeg poljoprivrednika, dakle to su oni koji su mlađi od 35 godina. Možete ih vidjeti na lijevoj strani ove tablice. Dakle, samo dvije države članice, samo dvije države članice imaju postotak te dobne skupine iznad 10%, to su Austrija i Poljska. Dakle, naravno kao udio u poljoprivredi. A s druge strane, najstariji poljoprivrednici, 65+, oni su na desnoj strani, vidimo ih na desnoj strani ove tablice. I ovdje možemo vidjeti tri države članice u kojima je postotak manji od 10%. To su Njemačka, Poljska i Austrija. Dakle, manji od 10% udjela poljoprivrednog stanovništva starijeg od 65 godina. Dakle, 65 plus ali postoji tu jedna zemlja gdje je taj udio iznad 50%, to je Portugal. Dakle, situacija se jako razlikuje od države do države. Zelenom smo bojom označili države članice u kojoj primjećujemo i generacijsku obnovu. Na primjer, Povećanje postotka mladih poljoprivrednika je, se može primijetiti u Bugarskoj i to u obje skupine, i u, skupine, i u skupini ispod 35 godina i u skupini ispod 44 godine. To vrijedi i za Njemačku, za Francusku, nešto malo više u prvoj skupini, dakle ovoj skupini ispod 35 godina i u Litvi, Malti, Rumunjskoj, opet u obje kategorije, pa tu je još i Slovenija i Slovačka. Na desnoj strani smo obilježili države članice u kojima možemo primijetiti e, smanjivanje postotka najstarijeg poljoprivrednog stanovništva, dakle 65+, a to su Bugarska, Njemačka, Francuska, Italija, Litva, Austrija, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Slovačka. Ali u većini država članica možemo primijetiti da nije došlo do generacijske, do obnove generacija. Dakle, tu se eh, generacijska struktura u poljoprivrednom stanovništvu ne mijenja. su naši glavni zaključci i koje su naše preporuke? Htio bih vam prije toga reći koje su se pitanja postavila u ovoj reviziji, koje su nas pitanja vodila. To je sljedeće pitanje. E, je li potpora Europske unije za mlade poljoprivrednike dobro osmišljena, odnosno dovoljno dobro osmišljena da bi doprinijela učinkovito poboljšanoj generacijskoj obnovi? vidjeli smo upravo kakva je situacija u ovim grafikonima i tablicama. Dakle, proveli smo reviziju u Francuskoj i to u regiji Pays de la Loire i Midi-Pyrénées, zatim u Španjolskoj u regiji Andaluzija u Poljskoj u dvije regije, Varminsko-Mazurskije i Dolnošalskije i u Italiji Emilija Romanja i Apulija. Koji su glavni dakle zaključci našeg izvješća? Prvi je zaključak. Ciljevi potpore Europske unije nisu dovoljno dobro definirani. Očekivani rezultati i učinci nisu jasni. Nakon toga je uslijedila preporuka a preporuka je sljedeća. Treba bolje definirati Trebalo bi bolje definirati kome će se pružati potpora i treba bolje definirati koji su to očekivani rezultati evropske, financijske potpore. Sljedeći zaključak je sljedeći. prave potrebe mladih poljoprivrednika nisu dovoljno dobro analizirane i posljedično tomu oblik, a, to oblik, iznos i vremenski okvir pružanja potpore nisu dovoljno dobro uzeti u obzir s obzirom na potrebe mladih poljoprivrednika. A preporuka jeste da se treba poboljšati poboljšati određivanje E, određivanje ciljeva kako bi, se, kako bi se ohrabrili mladi poljoprivrednici da ostanu na poljoprivrednim gospodarstvima. I posljednji e, zaključak je sljedeći, da ima jako malo dokaza e, da je da europska potpora olakšava, olakšava pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i ima jako malo dokaza da je europska potpora poboljšala generacijsku obnovu, a preporuka jest poboljšati monitoring i evaluaciju kako bi se prikupljali podaci koji su važni i relevanti za procjenu rezultata politike. E, dame i gospodo, mislim da naše e, izvješće ukazuje na to da postoje jako ozbiljni problemi za mlade poljoprivrednike. Ali to nije, to nije samo problem koji se može izolirati kada je riječ o mladim poljoprivrednicima. Radi se zapravo o problemu učinkovitog provođenja zajedničke poljoprivredne politike kao takve. Mislim da bi se trebala provesti jedna važna rasprava. A, I ta važna rasprava odnosi se na budućnost zajedničke poljoprivredne politike i tu raspravu bi između ostaloga trebalo provesti i u Europskom parlamentu. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem na pažnje. Još vam samo želim reći da je s moje lijeve strane gospodin Lorenzo Greli. On je bio jedan, od odgovornih osoba za ovu reviziju. On je i ataše u mom kabinetu na, revizorskom sudu i, i kolega i ja smo spremni odgovoriti na sva vaša pitanja. i pan Hvala lijepa. E, dame i gospodo, prelazimo sada na pitanja i komentare naših zastupnika. Zahvaljujem još jednom gospodinu Vojčekovskom. E, molim vas da pitanja postavljate kratko. Puno hvala. Gospodine, vi ste e, jako čest gost kod nas i veliko je zadovoljstvo slušati vaše izlaganja. U potpunosti se slažem s vama. Doista je jako važno pitanje mladih u poljoprivredi. Ali mjere. 3% u mojoj državi 3% se daje za mlađe od 21 mlađe od 25 godina. mislim da to nije puno, ali svakako je se situacija poboljšala. Ali mogli bismo i još poboljšati situaciju. U vijeću je bilo riječi kako se u Španjolskoj može koristiti uredba Omnibus kako bi se riješili problemi. E sada, te mjere nisu usporedive. Dakle, imamo prvi stup i drugi stup. Vi ste, vi ste, vi ste e, proučili slučaj Andaluzije. dvije tisuće četrnaest godine mjere su se jako sporo provodile je li to bio slučaj i prije Andaluziji eh, je trebalo eh, više eh, vremena da provede svoje mjere. Činjenica jest da je Andaluzija sve potrošila za 2016. i 2020. godinu i ona više nema sredstva da bi riješila ove probleme. Ali bili Andaluzija mogla iz ruralnog razvoja prebaciti sredstva kako bi odgovorila na potrebe mladih poljoprivrednika. Znamo da je to jako važno pitanje. Ako ste pronašli nedostatke, možda ste pronašli nedostatke u provedbi ovih fondova u Andaluziji, ali trebamo imati na umu da su ove mjere koje su jako važne za našu, za našu regiju. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedniče i hvala lijepo gospodine Vojčekovski. Hvala na, izvješću i također zahvaljujem njegovom suradniku. ovo su bili podaci koji su nam bili jako korisni. vezano za strategiju za mlade poljoprivrednike. Ja se u potpunosti slažem sa vašim općim zaključcima. Dakle, revizorski sud e, kaže da se potpora mladima Europske unije oslanja na logiku koja nije u potpunosti jasna i nije u potpunosti prilagođena. Ovdje nije riječ o rezultatima i e, da, hoću reći da se ne preciziraju, da se u europskim politikama ne preciziraju očekivani rezultati. također je nužno nužno dakle provesti tu generacijsku obnovu, ali da bismo to proveli moramo biti, moramo bolje ciljati i moramo biti precizniji. Moramo također i priznati da ima jako malo koordinacije između mjera prvog i drugog stupa i nacionalnih mjera. Pitanje je sljedeće. Kako osigurati praćenje? E pa to je pravi problem. Nemamo dovoljno pokazatelja i ja bih volio znati kako poboljšati, poboljšati tu evaluaciju. Treba poboljšati i logiku pružanja potreba, same intervencija. Treba bolje definirati potrebe, ciljeve i raditi u smjeru generacijske obnove. Treba bolje i ciljati mjere poboljšanja sustava, te mjere odabira, odabira projekata. Dakle, u bližoj budućnosti ćemo vrlo uskoro zapravo ćemo imati priliku vratiti se na ovo pitanje. Ja vas samo podsjećam da je odbor Agri zatražio izvješće, odnosno studiju o kojoj će se raspravljati idući mjesec u Europskom parlamentu. Dakle, ja se nadam da će to biti još jedna prilika za razgovor sa revizorskim sudom. I nadam se da ćemo imati mjere koje će više uzimati u obzir preporuka revizorskog suda. Hvala lijepo. Nemamo previše vremena. Sljedeći zastupnik. Hvala predsjedniče. Ako doista želite provesti generacijsku obnovu poljoprivrednika, onda ćete se suočiti sa jednim teškim zadatkom. Prva mjera je zaustaviti politike koje su trenutačno prisutne. 14 milijuna poljoprivrednika je bilo 2005. godine, a, sada manje od 10 milijuna, 2013. ispričavam se, ispričavam se. Dakle, to je zapravo dokaz poraza ZPP-a. Ono što mlade poljoprivrednike tjera da uđu u ovo, u ovo, u ovo područje, to je ovo područje rada, to, su, to je uglavnom obiteljstvo su obiteljski razlozi, ali s druge strane znaju koliko je teško ovo, koliko je ovo zanimanje teško i zato danas nemamo jako puno poljoprivrednika. Dakle, ono što mladi žele, što poljoprivrednici žele, nisu potpore nego, cijene. cijena. Što se tiče drugog stupa, u mojoj regiji, od kada sam ja lokalni vijećnik, a to je od 2004. godine, situacija se ništa nije promijenila i dalje imamo probleme, liječničke probleme javnih službi, pokrivenosti mrežom, ništa se od toga nije promijenilo. Dakle, jako je teško ohrabrivati mlade poljoprivrednike da uđu u ovaj posao. Ako želite otkriti koje su njihove potrebe, onda ih trebate, pitati njima se stalno nameću mjere, a da ih se istovremeno ne pita za mišljenja. Što se tiče manjka koordinacije između država članica i Europske unije, tu e, je riječ i o tome e, kako možda neki mladi poljoprivrednici dobivaju previše, e, previše pomoći. Eto, toliko o... Hvala lijepo, toliko od mene. Herzlichen Dank. Zastupnica Rojboh. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovom izvješću koje ne samo izvješće koje sadrži puno činjenica, nego je i razlog za zabrinutost. E, Željeli bih se osvrnuti na dva pitanja. E, prvo, ukoliko imamo dobne granice kod potpore, e, Mislim da to nije svrhovito što se tiče pokretanja gospodarstva. Prije 10-20 godina imali smo granicu i to je bilo primjereno. Drugo, E, ako postoje gospodarstva kod kojih nije definirano na koga će prijeći e, gospodarstvo, e, u naprijed treba krenuti sa konzultacijama. Međutim, postupno se prestaje raditi na tom gospodarstvu i onda ono više nije zanimljivo za početnike. Potrebno je daleko ranije krenuti s praćenjem situacije, onda eventualno postoji mogućnost zadržavanja tih poljoprivrednih gospodarstava i prenošenja na početnike. Treba osim toga vidjeti kako funkcionira cijeli ovaj proces. Tu postoje veliki nedostaci povrh onih koji su već do sada bili navedeni. Zastupnik Andriju. Hvala. Prije svega hvala gospodinu Vojčekovskom e, što je došao i održao nam svoje izlaganje. Ovo pitanje o kojem je govorio nije beznačajno pitanje, pogotovo kada pogledamo brojke. E, preporučite da je potrebno bolje pratiti rezultate projekata i to je naravno ključno, ali mislim da pristup treba biti kvalitativniji. Neka buduća reforma bi od toga imale koristi. Primjerice, imamo li podatke o postrojenjima koja su prestala funkcionirati nekoliko godina nakon što su izgrađena? imamo li podatke o postotku uspješnih e, postrojenja i imamo li podatke o uzrocima neuspjeha, odnosno prestanka korištenja e, poljoprivrednih e, struktura? Dakle, potrebne su nam stvarne kvalitativni podaci ako želimo imati odgovore koji će nam pomoći u budućim reformama. Sljedeći e, govornik, e, gospodin Angion. Hvala. Komisija e, koja ima zadatak da mora učiniti nešto za mlade poljoprivrednike. Ja sam uvijek mislio da imaju nemoguć zadatak pred sobom, a zapravo ovo rješenje koje su nam predstavili ništa ne rješava zapravo je situacija ta da starci i dalje vode igru, a mladi se samo e, potpisuju i kupe, beru novac. isto tako taj pojam generacijska obnova je postao termin u modi, pojam u modi. A problem nije riješen u mojoj zemlji. E, čini se da su da dobrom zemljom se i dalje gospodari, dalje se iskorištava. Ali e, prošlog tjedna bila je situacija jednog e, mladog e, poljoprivrednika u Velsu koji je kupio jednu mljekarsku poljoprivredno gospodarstvo i on je imao dobar poslovni model, e, imao je dobru reputaciju i pristupio je e, drugim mladim poljoprivrednicima i e, uspio ih je pridobiti da mu budu praktički podugovaratelji, izvođači. Mislim da je to izvrstan primjer eh, onoga što mladi poljoprivrednici mogu učiniti mislim da bi nam on mogao biti izvrstan gost u ovom odboru. Gospođa Aguilera. Hvala vam. Dobar dan, gospodine Vojčićek. došli na ovaj eh, sastanak. Eh, vrlo je važno govoriti o ovoj temi. Zaključci vašeg, vaše ustanove su zaista zabrinjavajući. Izgleda da ciljevi ZPP-a za mlade nisu dobro definirani. Čini se da se nije povelo dovoljno računa o mladim ljudima u e, osmišljavanju ZPP-a. E, to su zaključci vaše institucije i čini se da smo negdje pogriješili, da nešto nije u redu. Mjere se provode, uspostavljaju, a mladi ih ne koriste. Moramo vidjeti zašto i kako. Imam e, samo jedno pitanje ovih, e, ovaj doprinos od 2% u izravnim plaćanjima za mlade poljoprivrednike. Rečeno nam je da oni to sad ne mogu potrošiti. E, to je neviđeno, nečuveno. Ne znam hoćemo li morati preurediti tu mjeru ali primjerice u slučaju Španjolske, kao što je kolegica već e, rekla, odnosno netko je rekao sve dobro odlazi u Španjolsku, ali čini se da u Andaluziji e, sve, e, sve se radi krivo. U mojoj regiji 25% tih sredstava se ne troši na ispravan način. Možda nam možete reći nešto o toj situaciji u Španjolskoj i Andaluziji. Kako to da države članice nisu u stanju dovoljan broj mladih ljudi dovesti u poljoprivredu, kako to da jednostavno nema dovoljno ljudi ispod 44 godine koji ne ulaze u poljoprivredu. Sljedeći zastupnik. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem eh, gospodinu Vojčekovskom na zanimljivom izlaganju. To je tema koja nas se svih tiče. Vi ste prikazali jedan grafički prikaz e, u kojem se vidi različita situacija od e, države članice do države članice. E, jeste li se pozabavili pitanjem razlika u socijalnom sustavu? Znamo da je Austrija pozitivan primjer temeljem razine sustava socijalnog osiguranja poljoprivrednici odlaze u mirovinu sa 60. Jednostavnije je prenijeti gospodarstvo na mlade e, u usporedbi s državama članicama gdje je dobna granica za odlazak u mirovinu recimo 65 odnosno 55 e, što se tiče isplata u sklopu odgovarajućeg stupa moramo vidjeti dobivaju li poljoprivrednici koji su u mirovini sličan iznos kao i oni koji to nisu. Možda je i to aspekt koji treba uzeti u obzir kod prenošenja na mlade. Hvala. Sljedeći govornik, hvala vam Gospodine predsjedatelju, hvala i vama, gospodine Vojčekovski, na prezentaciji. E, kad se radi o definiciji mladih poljoprivreda, poljoprivrednika potrebno mi je logično objašnjenje jer su to tražili poljoprivrednici u Rumunjskoj. Mislim da je to i problem u drugim državama članicama. Ono što nam treba su novi e, kriteriji. Potreba nam je neki drugi kriterij osim samog dobnog, kriterija. Znači, postoji uvjet da je poljoprivrednik e, trebao biti aktivan u poljoprivredi. Primjerice, 18-godišnjak e, iz, počne raditi na farmi, izvadi e, kredit i sa 25 pet e, godina ustanovi da mu je potrebno dodatno financiranje i zatraži novac od Europske unije, ali mi e, taj novac ne smijemo e, dati, ta sredstva ne smijemo odobriti. Mislim da je to logički problem koji moramo riješiti. Drugo, mislim da je važno pratiti e, što se dogodi u e, određenom vremenu s poljoprivrednicima koji e, su korisnici potpora za mlade poljoprivrednike. Mi, ono što mi želimo jest održivo zapošljavanje, održiva radna mjesta, ali naše mjere rezultiraju time da za 6-7 godina pojedina radna mjesta nestaju. Na ovaj način zaista gubimo novac. Sljedeći zastupnik. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem e, kolegi Vojčekovskom na ovom izlaganju i drago mi je što vas vidim na ovoj nove dužnosti u prošlosti smo znali i surađivati. E, što se tiče situacije u kojoj se nalaze mladi poljoprivrednici, ona je razlika u, različita u Europi od države do države. E, Želimo se E, da je situacija loša u nekim državama članicama, onda pogledamo Austriju kao primjer. Ondje postoje velika rasterećenja za mlade poljoprivrednike. A osim toga i u Njemačkoj vidimo da poljoprivrednici koji ne odu u mirovinu sa 65 onda ne dobivaju mirovinu i to je pritisak da se prenese gospodarstvo. E, pritom e, moramo uzeti u obzir i tehnički napredak koji dovodi do toga da imamo manji broj gospodarstava jer E, pomoću jednog traktora možemo obrađivati veće površine i zato nam ne treba tako puno poljoprivrednih gospodarstava. U Bavarskoj imamo dovoljan broj mladih poljoprivrednika za obradu poljoprivrednih površina. Moje pitanje našim gostima, ne bi li e, imalo smisla e, davati poticaje s obzirom na proizvodnju ako imamo površinu koja je kvalitetna i gdje imamo kvalitetno tlo, e, razlika je u odnosu na zemlju koja nije tako kvalitetna. E, što mislite o mogućnostima koje postoje u okviru prvog stupa za mlade poljoprivrednike? Hvala. Zastupnik Flanagan, hvala vam gospodine Vojčekovski na ovom e, izlaganju. E, pitanje je dakle da li su ove mjere osmišljene na dobar način, jesu li održivne? Vaš zaključak je da nisu i mi često u mojoj izmjernoj jedinici e, se suočavamo s ovim problemom. E, poljoprivrednici koji rade dulje od pet godina ne zadovoljavaju kriterije za potporu eh, isto tako postoji kriterija prijenosa vlasništva zemljišta i to isto tako predstavlja eh, problem. Zbog restrikcija u okviru ovih mjera poljoprivrednici često imaju problem što predugo rade i mi smo u skupnoj uredbi pokušali riješiti taj e, problem i nadamo se da ćemo u konačnici ga uspjeti riješiti. Međutim, bez obzira na to kakvu mjeru vi uspostavite, ako poljoprivrednici ne mogu dobiti dobru cijenu za svoje proizvode. Pita, konačno pitanje jest zašto uopće da ulaze u taj posao koji im neće omogućiti da prehrane svoju obitelj. Prošlog mjeseca smo e, sa e, pobjedonosno izjavljivali da sad imamo više poljoprivrednika ispod 35 nego iznad 80 godina. Wow, koje postignuće. Sljedeći govornik. Hvala vam, hvala gospodine e, predsjedatelju. i Ja želim zahvaliti e, našem gostu, izlagaču. E, imam nekoliko komentara o, ovom, o ovoj temi. Mislim da se trebamo fokusirati na budućnost prošle godine broj mladih poljoprivrednika smanjio se za 35%. Imate li međutim statističke podatke o ukupnoj površini obradive površine koja se obrađuje? Znam da se u Rumunjskoj količina te površine povećava svake zemlje, svake godine. Mm, znači li to da se poljoprivredna gospodarstva okrupnjuju? E, to je moje pitanje za vas. E, još jedan važan aspekt u mojoj zemlji. Mladi poljoprivrednici se suočavaju s time da je teško kupiti ili uzeti u zakup zemlju. Zato mislim da je važno provjeriti e, je li sve e, uredno u pravnom smislu. Primjerice, mladi poljoprivrednik bi mogao potpisati e, ugovor, ali recimo na tom poljoprivrednom gospodarstvu rade najamnici i onda taj mladi poljoprivrednik samo ima funkciju potpisivanja papira. za, za ten materijal... Hvala lijepa. I mi zahvaljujemo govorniku i isto tako zahvaljujemo na dostavljenim materijalima. Vidimo da postoje neke nepovoljna kretanja, posebno što se tiče mladih poljoprivrednika. U zadnjih deset godina dolazi do smanjenja broja mladih poljoprivrednika i to do značajnog e, smanjenja koje je došlo do izražaja u svim e, državama članicama. Postojale su određene vrste potpore za mlade poljoprivrednike. E, naravno da je situacija različita od države do države. E, malo je bolja u nekim državama i što se tiče generacijske smjene, ali još uvijek postoje velike razlike među državama. E, jedno pitanje, ukoliko biste morali e, procijeniti učinkovitost e, izdataka, zanimljivo bi bilo vidjeti koji tu pokazatelji postoje kako bi se procijenila djelotvornost izdataka. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala vam eh, na ovom izvješću. Mislim da je to izvješće vrlo važno i ove brojke nam eh, mnogo toga govore. Prvo, zašto mladi poljoprivrednici eh, odlučuju ostati kod kuće i preuzeti gospodarstvo? Sa, oni to čine samo ako zaključe da mogu zaraditi dovoljno novca kako bi svoje mlade obitelji osigurali normalan život stari ljudi e, sa 65 godina ne mogu odlučiti samo tako promijeniti posao, ali mladi ljudi imaju priliku donijeti odluku je li neki posao dovoljno atraktivan. A kada govorimo o uspješnosti ZPP-a, e, uspješnost zpp ne mjeri se u broju poljoprivrednih gospodarstava, nego se mjeri u kvaliteti života poljoprivrednika, u e, kvaliteti hranu koju proizvode. A znamo da su sva europska gospodarstva vrlo mala, a ne možete dovoljno zaraditi sa 10 ili 15 hektara. I zato mislim da ne moramo uvijek biti razočarani zato što imamo manji broj poljoprivrednih gospodarstava. Ali ono što jest važno jest e, omogućiti poljoprivrednicima da zarade dovoljno novca. Ja sam iz Slovenije, bila sam, bio sam ministar poljoprivrede i drago mi je da smo mi u zelenoj zoni sa svim brojkama u Sloveniji 5% svih aktivnih poljoprivrednika su mladi poljoprivrednici i to mi je vrlo drago. Siguran sam da danas ne možemo izmjeriti sve rezultate, ali u budućnosti ćemo morati i moći. Mislim da moramo pomoći mladim eh, poljoprivrednicima eh, da eh, osnuju veća gospodarstva, a isto tako važna je socijalna situacija roditelja. Ako roditelji nisu u socijalno povoljnoj poziciji, onda to nije poticaj za mlade poljoprivrednike da se počnu baviti tim poslom. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa na ovom izvješću. Mislim da ne bismo trebali govoriti samo o mladim poljoprivrednicima, nego i o svima onima koji su mlađi od 45 koji ulaze u poljoprivredu. To je dobitak za poljoprivredu. Međutim, moramo biti svjesni toga da ne treba krenuti od toga da će ljudi krenuti baviti se poljoprivredom samo zato što će dobivati poticaje. E, kada netko e, uđe u ovaj sektor moraju postojati određeni preduvjeti. E, pristup e, obradivom zemljištu. U regiji iz koje ja dolazim ponekad je to jako teško jer je cijena zemlje jako visoka, dakle to je prepreka pristup obradivom zemljištu. Drugi problem je pristup kapitalu. Nije svaka banka spremna odobriti kredit nekom mladom poduzetniku. E, sve što je povezano s poljoprivredom povezano je s visokom razinom rizika Treće, moramo osigurati da mladi, a i ostali ostanu na selu. Egzistencija u ruralnim područjima e, mora biti takva da postoji socijalna infrastruktura. Ne možemo imati selo sa mladim poljoprivrednicima, a ako ne postoji socijalna infrastruktura. U ruralno područje u cijelosti moramo ulagati. E, tu trebamo voditi računa o sredstvima iz prvog stupa i e, tu ima puno više bitnih aspekata. Hvala. A mi me gušta... Sljedeći govornik. Hvala vam. Ja bih e, se dotakla tri različita aspekta. Mislim da je ovo izvješće o kojem smo upravo čuli vrlo važno i već je i potvrđuje samo ono što svi mi e, vidimo oko sebe. Svi koji žive u nekom e, ruralnom e, području mogu sami vidjeti da nema dovoljno mladih ljudi na gospodarstvima. Još jedna stvar jest da potpora za mlade ne vodi zapravo računa o njihovim stvarnim potrebama, više se radi o promociji, odnosno poticanju velikih e, ulaganja. Što se više ulaže, to bolje. Isto tako postoji taj kriterij e, specifičnog e, ekonomskog plana i za ulaganja, što znači da se često previše ulaže i time se ugrožava sami projekt i uspješnog samog projekta. E, treće što sam htjela reći odnosi se na sami e, ZPP. E, poticaji često djeluju kao ne poticaj nego odvraćaju ljude od bavljanja poljoprivredom jer e, svima je jasno da ne mogu e, postići e, kvalitetu života ako se počnu baviti poljoprivredom. Isto tako pristup zemljištu jeste problem od e, velike važnosti je osigurati e, javne usluge kao što su zdravstvo, obrazovanje, javne usluge e, za informiranje i savjetovanje s poljoprivrednicima. Sve je to vrlo važno u ruralnim područjima, sve te usluge, javne usluge. Mislim da ta potreba Mm. mislim, mislim da je zapravo e, govor o nekom prihodu na kraju određenog perioda samo teorija. Zastupnik Kalinovski. Hvala lijepa. Što se tiče pokazatelja koji govore o generacijskoj smjeni u poljoprivredi, tu postoje Razno razni aspekti. Čuli smo dosta informacija danas. Dobili smo informacije pod prethodnom točkom o fleksibilnosti u državama članicama, a predviđena je i fleksibilnost u sklopu programa za mlade poljoprivrednike. Tu bih imao jedno pitanje. E, postoji li tu određena korelacija. S obzirom na instrumente koji se koriste u pojedinim državama članicama, dovode li oni do većeg broja mladih poljoprivrednika? E, postoje kulturološki e, bitne razlike, ali bilo bi zanimljivo vidjeti e, mogu li se ustanoviti određene poveznice, a to bi nam e, bilo zanimljivo općenito za budućnost ZPP-a. Hvala lijepa. Ja bih tu imao jedno pitanje što se tiče pojedinih e, regija. Recimo u Poljskoj postoje dvije regije u kojima postoje velika gospodarstva i ondje naravno postoji i veća količina kapitala i veće površine. Recimo, ako uzmemo kao primjer zemljište od 45 hektara, koja je prosječna veličina, a ako postoje manja gospodarstva i manje površine, to može dovesti do određenih problema i to proizvodi određene posljedice. Sada bih rado dao e, riječ predstavniku komisije i glavne uprave za poljoprivredu. Izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem i predstavniku Europskog revizorskog suda. Zahvaljujem na ovoj mogućnosti da kažem nešto o potpori Europske unije mladim poljoprivrednicima. Drago nam je što je izrađeno ovo izvješće. Dijelimo gledište Europskog revizorskog suda što se tiče učinkovite potpore usmjerene na mlade poljoprivrednike. Smatramo da je to iznimno važno kako bi poljoprivreda bila održiva i kako bi se gospodarstvo prenosilo s jedne generacije na drugu. Prošle godine pomno smo pratili ovo pitanje, povećali potporu mladim poljoprivrednicima E, to je bila mjera u sklopu ZPP-a, uveli smo i plaćanja u sklopu prvog stupa kao dodatnu potporu u unutar sustava izravnih plaćanja. E, komisija pozdravlja preporuke Europskog revizorskog suda. E, naravno, pritom ne smijemo prejudicirati okvir u razdoblju nakon 2020. Međutim, komisija bi željela nešto reći o nekima od osnovnih pitanja koja su predmet ovog izvješća. Kao prvo, istaknuo bih što se tiče područja primjene e, revizija i nepostojanja definiranih ciljeva. U sklopu prvog stupa odobrava se potpora za dohodak e, mladim e, poljoprivrednicima, početnicima. To je iznimno važno. E, riječ je dakle o mladim poljoprivrednicima koji su nedavno osnovali gospodarstvo. Isplaćuju se sredstva u razdoblju od najduže pet godina kako bi se riješile posebne financijske potrebe na gospodarstvu nakon osnivanja. To je kritično razdoblje nakon osnivanja gospodarstva kada su financijske potrebe iznimno visoke u e, poljoprivredi. E, potpora za dohodak mladih poljoprivrednika za mlade poljoprivrednike E, nije nešto što je izolirano. To je dodatak u odnosu na temeljno plaćanje i plaćanje za ozelenjivanje, a postoje i sustavi izravnih plaćanja. Komisija je procijenila da tijekom razdoblja Tijekom tekućeg razdoblja mladi poljoprivrednici u ukupno će dobiti oko 15 milijardi izravnih plaćanja E, to je oko šest puta e, više. E, iznos je od iznos se kreće na razini 2,6 milijarde. U ovom izvješću naglasak je i na konkretnim instrumentima predviđenima za potporu mladim poljoprivrednicima. Ovdje ne smijemo zaboraviti da u sklopu drugog stupa mladi poljoprivrednici mogu profitirati od e, različitih e, vrsta potpora, prijenos znanja, E, olakšice, ulaganje u kapital i tako dalje. Dakle, mladi poljoprivrednici mogu profitirati od različitih mjera u sklopu drugog stupa, a postoji i potpora za osnivanje gospodarstva, ulazak e, u sektor poljoprivrede. E, procjenjuje se iznos od 6,7 milijardi eura javnih izdvajanja koja su predviđena tekućim programskim razdobljem kako bi se olakšao ulazak mladih poljoprivrednika u sektor poljoprivreda. E, to odgovara e, cilju od 180 tisuća mladih poljoprivrednika. Osim toga postoje i drugi instrumenti koji se odnose na specifične okolnosti. Potpora se može e, pružiti ovisno o konkretnim kvalifikacijama i vještinama e, za provedbu poslovnog plana. Osim toga postoji preduvjet minimalne veličine gospodarstva, postoji dakle mogućnost e, definiranja kriterija. Povrh toga E, države članice trebaju osigurati obvezatnu primjenu selekcijskih kriterija. Ti kriteriji su nešto što države članice trebaju definirati u kontekstu dijeljenog upravljanja drugim stupom. Ovdje bih spomenuo još nešto, odnosi se na koordinaciju i povezano je s kritikom izraženom u izvješću suda govori se o nedostatku koordinacije između prvog i drugog stupa. Moramo istaknuti da po našem mišljenju postoji ugrađena komplementarnost između dvije vrste potpora i ove potpore imaju različite ciljeve koji se trebaju ostvariti. U prvom stupu imamo dodatnu potporu za dohodak u razdoblju od pet godina, kao što sam spomenuo, a to je spojivo sa specifičnom vrstom potpore iz drugog e, stupa. Riječ je o jednokratnoj potpori e, koja služi e, kao pomoć ulasku mladih poljoprivrednika u sektor poljoprivrede. Postoji dakle taj aspekt komplementarnosti, a to je uvelike prepušteno državama članicama kako bi provele koordinaciju između aktivnosti u sklopu prvog i drugog stupa. I na koncu bih istaknuo da je komisija spremna raditi dalje na poboljšanju okvira i unapređenju standarda na razini Unije. U tom kontekstu želio bih vas izvijestiti o utjecaju ZPP-a na takozvanu generacijsku obnovu. E, komisija provodi krajem ove godine e, jednu studiju, odnosno procjenu situacije. Tada ćemo razmotriti cijeli paket mjera e, koji je usmjeren na mlade poljoprivrednike. Govorit ćemo o mjerama iz prvog stupa, a nećemo se ograničiti samo na potporu za osnivanje gospodarstva. E, razmotrit ćemo utjecaj svih potpora u sklopu ZPP-a e, na ulazak mladih poljoprivrednika u ovaj sektor. Hvala. Hvala vam lijepa. Još jedno pitanje odnosi se na izravna plaćanja po površini, po hektaru. i ograničenja kojima su izloženi mladi poljoprivrednici. U tom kontekstu dobivaju se određena sredstva, a mladi često kažu da bi osnovali gospodarstvo, ali žena neće ili mladi poljoprivrednik eh, ne može naći ženu ili žena ne želi sudjelovati u poljoprivrednim aktivnostima. Izvolite sada, molim vaše odgovore. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem i na mogućnosti da iznesem odgovor na svom e, materinjem jeziku, na poljskom. E, Svim zastupnicima i zastupnicama zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj raspravi i na postavljenim pitanjima i iznesenim eh, razmišljanjima. Eh, mm, iznimno mi je drago eh, što je izvješće Revizorskog suda bilo kvalitetna podloga za raspravu o ovim temama. Vjerujem da ćemo i u bližoj budućnosti dalje razgovarati o ovim temama. kada e, budu e, definirana načela za e, poljoprivrednu politiku u budućnosti. Što se tiče izravnih zaključaka, mislim da moramo biti svjesni situacije koja postoji i u kojoj se nalaze mladi poljoprivrednici. Postoje li problemi što se tiče prevođenja. E, nema prijevoda na engleski. Možda je to povezano sa Brexitom. E, bio je jedan komentar u dvorani. E, govornik kaže da bi mogao nastaviti na engleskom. Postoje li problemi? Nastavit ću dalje na poljskom. E, dakle, moramo promatrati problem mladih poljoprivrednika u cijelosti u kontekstu ZPP-a. E, što se tiče rasprave o budućem ZPP-u, e, nije dovoljno imati kvalitetne planove za naredno razdoblje od sedam godina, nego trebamo razmišljati već i o tome kako će izgledati poljoprivreda u Europi za 30 godina, primjerice. Ja kao član revizorskog suda ne mogu naravno ulaziti u pitanje e, trebamo li biti zadovoljni ili nezadovoljni ovim smanjenjem broja poljoprivrednika sa 14 na 10 milijuna. Naravno da je došlo do tehničkog napretka i da postoje različite veličine gospodarstava. Međutim, moramo se baviti pitanjem kako trebaju izgledati poljoprivredna gospodarstva u budućnosti i koliko gospodarstava želimo u budućnosti, želimo li ostati na razini od 10 milijuna. E, mi smo u prošlosti razmišljali o ovim pitanjima i time se trebamo baviti i danas. Trebamo li ostati na istom broju gospodarstava ili ih treba biti više ili manje, riječ je zapravo o političkoj e, temi. E, ne bih e, želio ulaziti sada u to pitanje, međutim tu postoji dosta neizvjesnih elemenata koja su dosta relevantna. Naravno, kao drugo, smatram da naše izvješće ne treba percipirati kao kritiku. E, situacija u kojoj se nalaze poljoprivrednici je dosta dramatična i postoji sve veći broj starijih poljoprivrednika i upravo zato mora postojati potpora koja će biti dobro osmišljena. Tu postoje određene dvojbe I što se tiče pojedinih regija, spomenuta je, spomenute su neke regije u Španjolskoj. Mislim da trebamo biti svjesni toga da je relevantna sama situacija u kojoj se nalaze pojedini poljoprivrednici i moramo razmišljati o samoj logici pojedinih mjera. Trebamo naravno uzeti u obzir i ono što se zbiva u pojedinim državama članicama, ali ako razmatrimo prvi i drugi stup, smatram da situaciju trebamo promatrati u cijelosti i vidjeti e, kakva je na razini cijele Europske unije i kakvi se učinci mogu ostvariti. E, mi ne raspolažemo svim potrebnim pokazateljima kako bismo mogli reći da je određena vrsta potpore dovela do određenih konkretnih poboljšanja u strukturi gospodarstava. Međutim, da nisu postojale određene mjere, situacija bi bila gora. Upitno je možemo li odgovarajuće mjeriti rezultate, a i oni takozvani SMAT kriteriji Drugim riječima, sve mjere moraju biti i pametne i mjerljive i e, ciljevi moraju biti ostvarivi i tako dalje. Sve to moramo uzeti u obzir. Međutim, e, ovdje e, nije definirano, nisu definirani svi ti pokazatelji. Što se tiče budućnosti, čuli smo neke primjere. E, u Poljskoj primjerice postoji potpora za mlade poljoprivrednike i ako imamo poljoprivrednika koji je vlasnik e, određenog broja hektara, poljoprivrednik je dobio određena sredstva, ali nije postojala nikakva mogućnost e, da se e, definira jesu li ta sredstva opravdana ili ne. E, to ne znači da ta potpora nije logična i u svakom slučaju Smatram da bismo svi mi trebali definirati odgovarajući logični okvir unutar kojeg se donose odluke kako bi to na koncu dovelo do odgovarajućih poboljšanja. Neki među vama govorili su o tome i spomenuli su probleme koji su primjerice povezani i sa sustavom osiguranja. Mislim da je zastupnik Des o tome govorio. Mogla bi se ostvariti određena poboljšanja za stariju populaciju, primjerice u Poljskoj ili nekim drugim zemljama. Možemo konstatirati da je došlo do nekih pozitivnih kretanja. E, paradoksalno je, ali vrlo često e, potpora za mlade treba služiti kao potpora za stare. Treba biti svjestan e, složenosti svih aspekata. Čuli smo i pitanje koje se odnosi na stupanj fleksibilnosti. Naravno, tu su prisutni određeni problemi. Eh, jer eh, praktički pitanje je možemo li primijeniti isto rješenje na različite probleme. Eh, situacije su različite. Udio starijih poljoprivrednika različiti u različitim državama članicama praktički to znači da mjere koje primjenjujemo trebaju biti različite budući da su situacije različite u raznim državama članicama i zato treba pronaći odgovarajuće rješenje. E, Neki među vama su govorili o pristupu obradivoj zemlji i poteškoćama koje postoje jedan od najvećih problema o kojima govore mladi poljoprivrednici je problem pristupa obradivoj zemlji. E, nakon ovog problema, i to je najveći problem, na drugom mjestu je problem pristupa kreditima. E, ovo su pitanja koja su možda manje povezana s aspektom kontrole. E, postoje u mojoj zemlji i određena prijeporna pitanja koja se tiču pristupa e, zemljištu obradivoj zemlji od strane onih koji nisu poljoprivrednici i zapravo želimo osigurati situaciju u kojoj poljoprivrednici mogu lakše ostvariti pristup obradivoj zemlji, a posebno mladi poljoprivrednici. Da, dame i gospodo, drago mi je što ste svjesni postojećih problema, E, mi smo surađivali sa vašim odborom u sklopu naše revizije i svjesni smo potrebe za sustavnim pristupom. Naravno da je e, potrebno pružiti potporu. Pokazao sam grafički prikaz e, gdje ste mogli vidjeti podatke koji se odnose na starost populacije, zapošljavanje. Postoje veliki problemi i potrebno je pronaći rješenja. Hvala vam lijepa. Imamo još jedno potpitanje. Sasvim kratko. Jedno pitanje za vas. E, htjela sam reagirati na ono što je rekao predsjedavajući koji je rekao da žene ne žele sudjelovati u poljoprivredi, u poljoprivrednom gospodarstvu. E, postoji studija EIP Angri i u toj studiji o početnicima se govori kao osobama koje nisu samo inovativne, nego je i udio žena daleko veći nego e, što to pretpostavljamo i nego što je bio slučaj u prošlosti. Dakle, to nije do žena, samo to sam željela reći. Bardzo, bardzo pani poseł. Hvala lijepa na ovom komentaru. Da, ja ne mogu tu ništa komentirati. O tome možda nešto može reći predsjedavajući. E, mi samo imamo određene podatke koji su povezani sa pristupom e, obradivoj zemlji koji možda mogu potvrditi tu tezu ili pak ne. moramo se baviti pitanjem potpore i pitanjem e, treba li to dolaziti iz prvog ili iz drugog stupa. A s druge strane, samo 7% poljoprivrednika koristilo je mogućnosti iz drugog stupa. U prvom stupu je teže uočiti poveznicu sa određenim e, rezultatima i učincima. U svakom slučaju, hvala vam lijepa. Ovo specijalno izvješće e, Revizorskog suda je ugledalo svjetlo dana i drago nam je što postoji mogućnost predstavljanja izvješća suda pred nadležnim odborom kako bi se vodila rasprava o ovoj temi. Imali smo jedno slično specijalno izvješće i pred odborom za ribarstvo kada smo proveli reviziju u tom području. Eh, hvala vam lijepa na pozornosti i nadam se da će zaključci našeg izvješća biti korisni u sklopu razmišljanja o reformi ZPP-a. Hvala vam lijepa. Predsjedavajući. Hvala lijepa. E, mislim da je ovo bila dobra odluka. Pružiti priliku e, nadležnom e, odboru Europskog parlamenta da vodi raspravu o ovoj temi koja je bila predmet ovog revizorskog izvješća. E, mladi poljoprivrednici sigurno pozitivno gledaju na ovaj instrumente, ali naravno treba razmišljati i o oblicima potpore u budućnosti. Hvala vam još jednom. E, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Malo kasnimo u odnosu na naš dnevni red. E, još jednom zahvaljujem Janošu Vojčikovskom. A sada e, prelazimo na označavanje alkoholnih e, pića i korištenje e, naziva. Zastupnica Delahaje, izvjestiteljica. Hvala predsjedniče, drage kolege. Tekst koji vam danas predstavljam je mišljenje o e, nacrtu izvješća gospođe Pilara Juza iz odbora ENVI. Možda ću pustiti samo nekoliko minuta da prođe da naše kolege izađu. Merci. Euh, Hvala lijepo. Dakle, riječ je o E, prezentiranju i označivanju, e, ispričavam se definiciji prezentacije i označivanju jakih alkoholnih pića, neću dalje čitati jer je naziv jako dug. E, sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla je od velike važnosti, između ostaloga i za našu trgovinsku politiku, našu trgovinsku politiku Europske unije. Za Europsku uniju to je e, način da dođe samo, ne samo do bolje zaštite oznaka kvalitete na vanjskom tržištu, već je to i prilika da se potaknu treće zemlje da u svojim, na svojem tržištu usvoje ekvivalentan sustav. Mi ovdje govorimo o sektoru jakih alkoholnih pića. Taj sektor je oduvijek bio ključan za Europsku uniju, zato što je, ima velike značaj za izvoz. Predstavlja otprilike 10 milijardi eura izvoza godišnje ovaj sektor. A kada je riječ o zapošljavanju, ovaj sektor broji otprilike 1 milijun radnih mjesta. Dakle, doista se radi o ključnom sektoru, sektoru jakih alkoholnih pića. Dakle, izrazito je važno za europsko tržište. Napokon želim podsjetiti da to nije samo prehrambeni, da to nije samo proizvod za potrošnju, to je ujedno i europski kulturni identitet i vještina, sve se to zapravo izvozi diljem čitavog svijeta. Ono što mi zapravo želimo jest raditi na, na izmjenama koje je predložila komisija, izmjenama posljednje uredbe 110 kroz 2008. godine koju treba uskladiti nakon Lisabonskog ugovora, nakon donošenja Lisabonskog ugovora. Dakle, u prijedlogu teksta komisija modernizira ovaj sustav, a ta modernizacija je dobrodošla. Ali isto tako komisija se i daje nove nadležnosti ovim tekstom i to uh, zahvaljujući mogućnosti da donosi provedbene akte. Donosi također i ključne izmjene, a neke od tih ključnih izmjena, sadržajnih izmjena su upitne. Evo ja ću vam dati nekoliko primjera, odnosno dva primjera koji mi se čine osobito, ilustrativnim. Na primjer, komisija ukida prilog 3 gdje imamo popis zemljopisnih, oznaka zemljopisnog podrijetla i donosi registar. A priori to nije problem. No, komisija je vrlo neodređena kada je riječ o tom registru. Dakle, daje si ovlasti izmjene putem izvršnog akta. Dakle, tu se već postavlja prvo pitanje. Onda imamo drugi primjer. Kad je riječ o zabrani prenošenja prijevoda oznaka zemljopisnog podrijetla u alfabete, odnosno pisma koje su, koje su osobito se to odnosi na azijatske zemlje, dakle ne odobrava te prijevode, odnosno odobrava ih ali samo putem delegiranih akata. A u prethodnom tekstu, odnosno u prethodnoj uredbi predviđala se sustavna, sustavno odobrenje za takav prijevod. moram priznati da ne razumijem logiku iza svega ovoga. Je li to pojednostavljenje? Nisam baš sigurna je li, ako je, ako je logika pojednostavljenja, nisam sigurna da je ovo najbolji način. Podsjećam, pojednostaviti tekst je ponekad nešto što dovodi do još više komplikacija. Ako se radi o tekstu koji se primjenjuje u više, u više sektora. Prijedlog komisije bi se također trebao ograničiti na modernizaciju uredbe iz 2008. godine. Također bi se trebalo ograničiti broj izmjena i trebale bi se donijeti nove odredbe koje će osnažiti oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno zaštitu tih oznaka. I upravo sam se vodila tom logikom kada sam vam predlagala ovaj nacrt mišljenja. Želim još nešto naglasiti. Ova tema je prije svega tema tehničke naravi. I nije normalno da odbor za poljoprivredu nije normalno da je odbor za poljoprivredu u ovo uključen samo radi davanja mišljenja. Evo, također želim podsjetiti svoje kolege da se radi o uredbi o označavanju. Riječ je o tehničkoj uredbi. Ovo nije uredba o zdravlju i ovo nije uredba o zaštiti potrošača i nije uredba o e, opasnostima prekomjernog korištenja alkohola. Zato vas pozivam da u amandmanima budemo što bliži izvornom tekstu, odnosno izvornoj uredbi. Naravno, ja sam na raspolaganju, baš kao i moji suradnici, da vam odgovorim na sva pitanja i koje vam se čine korisnima za daljnju raspravu. Također vas želim podsjetiti da je krajnji rok za podnošenje amandmana 14. srpnja, odnosno idući ponedjeljak. Ja se nadam da sam bila dovoljno koncizna i precizna i zahvaljujem na pažnje. Hvala.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 Gospodin Terabela, hvala lijepo. Gospođa Deleje je podsjetila koliko je ovaj sektor važan u Europi. Ja ću dodati još jednu brojku. 8% ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda, odnosno prehrambeno poljoprivrednih proizvoda. Toliko predstavljaju jako alkoholna pića. Trenutačna uredba 110 kroz 2008 donosi regulatorni okvir za jaka alkoholna pića koja, općenito govoreći, zadovoljava ovaj sektor. Dakle, upravo je to ono što nas ovdje zanima i podsjećam da je članak 43. stavak 2. ugovora jest pravni temelj kad je riječ o ovom, ovom propisu. A jaka alkoholna pića, kao što znamo, predstavljaju jako važan element europske poljoprivredne, prehrambeno poljoprivredne proizvodnje i u kvalitativnom i u kvalitativnom smislu. Ja sam zadovoljan ovim izvješćem, gospođe Dele. Pa, dakle, trebali bismo ju ohrabriti. Ja također smatram da ne bismo trebali previše izmijeniti ovaj tekst. Mislim da ide u dobrom smjeru i samo ću se vratiti na nekoliko e, točke koje mi se čine važnima. Tri stvari zapravo koje mi se čine važnima. Ima ih još, ali za samo tri. Mislim da trebamo poduprijeti tehničke korekcije vezane za članak drugi gdje, se, e, imamo, gdje imamo puno referenci na uredbu referencije referenci, na uredbu 110 kroz 2008 i također se slažem sa ovime što je gospođa Delaje rekla vezano za prijevod. A taj prijevod bi trebao biti automatski, dakle ne bi se trebalo to provoditi putem delegiranih akata. Druga stvar, muči me članak 12. vezan za izvornu uredbu i on može biti obmanjujući za potrošača u slučaju miješanja. Dakle, tu, je riječ o mjestu, izvornom mjestu proizvodnje i posljednjem mjestu prerade. Dakle, tu bi se trebalo o mješavinama, dakle tu bi se trebalo, tu, bi se trebalo povesti, računa. Na primjer, u, Belgiji imamo 80% viske koje dolazi iz Škotske, a u Belgiji se prerađuje i tu treba razjasniti situaciju. Dakle, predlažem da se e, izmijeni definicija mješavina. I mislim da bi se oko definicija e, konkretno mješavine trebalo dodatno raspraviti. Treća stvar, mislim da je jako važno e, da riječju zaštita zamijenimo riječju registracija. definicija, dakle, dakle, riječ koju, nudi komisija za, zaštitu mi se ne čini zadovoljavajućom. I zaključno, veselim se u budućem radu sa izvjestiteljicom i sa ostalim kolegama i nadam se da ćemo dobiti uravnoteženi ambiciozan tekst i koji će imati što manje neodređenosti i dvojbenih elemenata. A sada bih želio izvjestitelje u sjeni zamoliti, ali e, dvije, dvije minute, izvolite. Hvala lijepo. Mislio sam, nadao sam se da ćemo ovo ostaviti za sutra, zato što ćemo sutra razgovarati sa drugim kolegama iz drugih sektora o ovom pitanju, ali činjenica jest Činjenica jeste da je uvijek bolje imati neku uredbu nego prepustiti da, stvari ode u kaos. Ali, kao što rekao sutra ćemo više o tome razgovarati. U svakom slučaju, uredba je dobra ideja. Kada to ne bi bila dobra ideja, mi uopće ne bismo raspravljali o tome. Eh, Hvala. Kao što su kolege rekli, ovo je jako važan sektor. Ima jako pozitivan utjecaj i na gospodarstvo i na zapošljavanje i na izvoz. Dakle, 8% ukupnog, e, ukupnog e, izvoza otpada upravo na jaka alkoholna pića. To je jako puno odnosno u prehrambeno pro, poljoprivrednim proizvoda. Dakle, ova uredba i ove izmjene to je, to je dobra početna točka. Ali htio bih nešto reći. Što znači primijeniti uredbu? Ako nemamo koordinacija, ako ne postoji koordinacija između različitih institucionalnih razina, lokalnih razina, moglo bi se dogoditi e, da se nađemo u jednoj vrlo neugodnoj situaciji. Osobito ako dođe do, do homonimija između različitih proizvodnih mjesta. Naprimjer, evo što se dogodilo u mojoj regiji kad je riječ e, o vinu, o Friuli, Venecija, Đulija u mojoj regiji. Dakle, postoje teritoriji, odnosno područja, kojima su oduzeli Tokaj kao ime, zato što je to homonim, još jedno, zato što je to homonim jednog drugog proizvoda koji je zaštićen u Mađarskoj. Dakle, e, o tome treba voditi računa kada primjenjujemo pravila. Ponekad e, stvorimo više zla nego dobra, dakle moramo biti jako oprezni moramo voditi računa i o zahtjevima proizvođača i o potrebama zaštite potrošača. Dakle, trebamo između ostalog zadržati vrlo visoku razinu kvalitete. I pritom mislim na članak treći, gdje stoji kako se alkohol koji se koristi u pripremi ovih pića, dakle taj alkohol mora biti isključivo poljoprivrednog podrijetla. Eto, to mi se čini od ključne važnosti, kao, kao zaštita potrošača i informacija. Također što se tiče etiketa, trebali bismo navesti podrijetlo različitih sastojaka tog pića. Hvala lijepo, gospođa Rans. Muchas gracias. Eh, la, para la señora Dele para, y para mí, eh, nuestros dos países este asunto es muy importante. Hvala lijepo. Za naše dvije zemlje ovo je jako važno pitanje, pitanje jakih alkoholnih pića. Ja bih samo jednu stvar željela reći. Sweetening ili zaslađivanje tu je riječ o maksimalnim razinama za svaku kategoriju. Dakle, stav, u stavku drugom imamo amandmane prema kojoj će se ograničiti 20 grama po litri za svaki proizvod. Ovdje imamo problem. 20 grama šećera. Dakle, svaki proizvod ima svoje specifičnosti i trebamo u tom smislu uzeti u obzir i nacionalni zakon i poštovati nacionalni zakon. Konjak, e, možemo, znate kako se radi konjak u vašoj zemlji, brendi u vašoj ili neko drugo piće u nekoj drugoj zemlji. Dakle, oznake, zemljopisne, zemljopisne oznake i norme treba poštivati. I treba voditi računa o tome. I također e, treba uvijek voditi računa, uvijek voditi računa o normama i o propisima svake zemlje vezano za oznake zemljopisnog podrijetla. E, ja se veselim našem budućem zajedničkom radu. E, da, E, europska alkoholna pića uživaju dobru reputaciju na svijetu i to ne bez razloga. Mi u Njemačkoj imamo 16.000 tisuća malih pecara i zato mislim da je jako važno voditi računa o tradicionalnim metodama proizvodnje. To je važno jamstvo kvalitete ovih vrhunskih proizvoda. Za to nam naravno treba sustav koji funkcionira što se tiče e, zaštićenog zemljopisnog podrijetla Njemačka predlaže sustav sa, odnosno Njemačka smatra e, dvoji učinkovitost ovog e, sustava sa dva e, stupnja. E, trebamo vidjeti što je sa internetskom platformom, a važno nam je osim toga i pitanje označavanja sadržaja šećera. Mi smatramo da treba postojati mogućnost da proizvođači koji ne dodaju šećer imaju mogućnost to navesti na etiketi. E, ostali amandmani e, su amandmani koje je podnio izvjestitelj u Sijeni Jakovčić. Hvala. Euh, Hvala, predsjedniče. Ovo je jako važan tekst, jer vidimo da kroz različite nepravilnosti i u svijetu koje se događaju, ali i u Europi, eh, naša vina i naša jaka alkoholna pića eh, se dolaze u nezgodnu situaciju. Dakle, prijedlog teksta Angelique Dole idu u smjeru veće jasnoće samog teksta i to nam se čini jako, važnim zbog toga što će se zacijelo u različitim jurisdikcijama voditi pravni sporovi jer imamo čitav niz sporova i bit će sigurno čitav niz nesporazuma vezanih za zaštitu naših oznaka zemljopisnog podrijetla. Zastupnik Agniju. Ja nisam pomno promotrio ovaj, ovaj tekst, ali sam naziv je nešto što me odmah upozorava na opasnost. Riječ skoč, SCOTCH. Dakle, postoji na sjeveru Velike Britanije jedna zemlja, a to je Škotska, koja ne voli da se, da, da, da, se ova riječ povezuje sa škotskom. Oni bi htjeli da se koristi riječ Scottish, Scottish whisky. A onda imate i Highland whisky. Uh, ja bih samo htio da mi izvjestitelj, izvjestiteljica uvjeri da su uzete u obzir sve ove permutacije kako mi sa sjeverne, sa sjeverne strane granice ne bismo bili uznemireni svime što se događa. Hvala. Hvala. Prije svega želim Zahvaljujem kolegici Dlae na tekstu koji je pripremila, budući da je ovo doista jako važan tekst koji će nam omogućiti da bolje zaštitimo naše oznake zemljopisnog podrijetla e, kako bismo osigurali njihovu poziciju i na tržištu i kako bismo osigurali njihovu konkurentnost. Četiri stvari sam htio reći kako bih malo kompletirao sve ovo što je rečeno. E, prije svega, E, trenutačno uredba razlikuje rakije od drugih jakih alkoholnih pića i samo ova druga mogu biti predmet dodavanja. Dakle, rakije se ne mogu oblažavati dok neki proizvodi te iste kategorije koje dolaze iz trećeg zemalja to mogu biti. Dakle, time se zapravo stvara nelojalna konkurencija. Dakle, takvo narušavanje tržišnog natjecanja trebalo bi, ukloniti. Tri točke. Prije svega, što se tiče kirša, mislim da je jako važno važno pozabaviti se tim pitanjem. Druga stvar, što se tiče rakija, zatim jabukovače i kruškovače, trebamo voditi računa o a aromatizaciji kada je riječ o ovim proizvodima. I što se tiče apelacije konjak, trebamo uzeti u obzir rizik do kojeg može doći zbog povećanja proizvodnje koja nije kontrolirana. zato što se neke od mjera zajedničke organizacije tržišta ne odnose na one vinograde iz kojih dolaze grožđe za proizvodnju konjaka. Pan Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem zastupnici Delej na ovom izvješću. Ova tema je iznimno važna našem klubu. Biću kratak. E, pitanje delegiranih ovlasti E, smatramo da ne bismo imali, trebali imati prenošenje oblasti na komisiju. Postoje važni elementi koji se ne smiju dogovarati putem delegiranih akata. Isto se odnosi na dodavanje novih kategorija. Moramo biti vrlo oprezni što se tiče prenošenja određenih oblasti na komisiju. Zastupnica Aguilera, jedna minuta. Hvala vam i hvala izvjestiteljici na izvješću. Htjela bih naglasiti da izvjestiteljica eh, nas je podsjetila da se ovdje radi o uredbi o označavanju jakih alkoholnih pića, a ne radi se o uredbi koja se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja. To moramo imati na umu jer često miješamo e, e, te dvije teme. E, još nešto bih htjela reći izvjestiteljici. Vi ste jednim amandmanom omogućili da Ehm, odnosno s 14 posebnih amandmana se bavite šećerom i dodavanjem šećera. Mene zabrinjava amandman 34 e, za šeri, zato što bi onda e, Brendo Pedro Jimenez bio izuzet iz područja primjene, a to je vrlo važno piće u našoj zemlji. Zanima me zašto imate 14 amandmana gdje se ograničavate na 20 grama šećera po litri. Mislim da ste otišli korak dalje nego što smo inicijalno zamislili. Mislim da bi e, smo za svaki proizvod trebali imati posebne prakse i poštivati posebne prakse proizvodnje tih e, alkoholnih e, pića. Možda se time možemo naknadno dodatno baviti, ali evo mene konkretno ovaj amandman brine. Sljedeći govornik, hvala vam. Biti ću vrlo, vrlo kratak. Prije svega hvala gospođi Delae na njenom izvješću. Radi se o vrlo važnoj temi. Radi se o zaštiti E, oznaka zemljepisnog podrijetla, to je vrlo važno u kontekstu europske regulative. Ova uredba 110 iz 2008. E, zaista treba modernizaciju. Isto tako mi ćemo imati neke prerogative u odnosu na provedbene odluke. E, komisija bi se trebala ograničiti na isključivo modernizaciju ove uredbe i nove e, odredbe bi trebale imati za cilj samo da ojačaju sustav zaštite e, oznaka zemljopisnog podrijetla. Predstavniče komisije, bardzo Predstavnik komisije, izvolite. Hvala vam. Komisija pozdravlja raspravu u ovom odboru nakon našeg usvajanja nacrta uredbe 1. prosinca 2016. godine. Radi se o prvoj ovakvoj uredbi u ovom sektoru i od strateške važnosti ovaj dokument. Uredba 110 iz 2008. je dobro funkcionirala i doprinosila je stvaranju radnih mjesta u sektoru, ali donesena je prije Lisabonskog ugovora i to su izmjene koje mi predlažemo. Predlažemo izmjene koje su povezane sa smanjenjem koje su povezane sa smanjenjem administrativnog preterećenja povezanih sa geografskim, sa oznakama geografskog podrijetla. Međutim, što se tiče definicije aluzije i što se tiče definicije mješavina, nismo sigurni da se slažemo s predloženim izmjenama, jer te izmjene e, čine postojeća pravila restriktivnijima i ne unose pojednostavljenje za proizvođače. Isto tako, što se tiče zabrane aroma u jabukovači i kruškovači, e, isto tako bi potencijalno mogli stvoriti probleme u nekim dijelovima ovog sektora što se tiče oznaka zemljopisnog podrijetla, komisija se u principu slaže s većinom predloženih izmjena, ali razdoblje od šest mjeseci za nadzor jeste osjetljivo i trebamo to dodatno analizirati. Moramo biti sigurni da nadležne službe komisije su u stanju ispoštivati ovaj, ovaj, ovaj rok. Primjerice, deregulacija bi mogla dovesti do toga da države članice se nađu sa puno više posla pred sobom. Osim toga, amandmani koji se pozivaju na nacionalne propise se ne čine pravno zadovoljavajućima. Ali radujemo se na nadolazećoj raspravi koja će, nadamo se, modernizirati i pojednostavniti ovaj sektor. Izvjestiteljice, hvala vam. Primila sam eh, na znanje i zabilježila sam eh, sve primjedbe prisutnih kolega. Naravno, ja sam vam predstavila samo temelj za raspravu i naravno E, jasno mi je e, i, shvaćam e, ono što je rekla španjolska kolegica o dodanom dodavanju šećera. Ja naravno želim da svi mogu ovaj tekst prepoznati nešto što se može primijeniti u svakoj državi članici. Želimo olakšati život državama članicama, a ne im ga dodatno zakomplicirati. Isto tako hvala i komisiji na njihovom komentaru Hvala im na pozitivnim primjedbama. Ali ako želimo biti dosljedni, to trebamo biti do kraja. I što se tiče roka od šest mjeseci, Mm, ne vidim zašto se jaka alkoholna pića ne bi mogla mm, ne bi mogli imati koristi od iste vrste propisa i rokova kakve imaju e, drugi e, poljoprivredno prehrambeni proizvodi. U svakom slučaju za svaku raspravu smo ja i moje osoblje na, na potpunom raspolaganju. U svakom slučaju moram reći da mi u ovom odboru moramo posebno pratiti što se odvija u odboru za okoliš zato što mi samo donosimo mišljenje Dakle, ja ću prenijeti vaše primjedbe odboru za okoliš, ali e, bilo bi dobro da i vi svi odredite svoj dio posla u toj komunikaciji, jer bez obzira što se radi samo o mišljenju, moramo biti zaista odlučni i čvrsti i tu zaista računam na vas. A u svakom slučaju sam vam na raspolaganju. Popravki do 14. lipca do godine 13. raz dziękujemy. Dakle, do 14. srpnja možete podnositi amandmane 13 sati. Prelazimo sada na temu zaključenog e, trijaloga. E, u dvorani je i gospođa Benita Salas. Dobili ste napomene koje se odnose na zaključak trijaloga na temu ekološka proizvodnja, označavanje ekoloških proizvoda, izmjena uredbe o službenim kontrolama i stavljanje izvan snage uredbe 834-2007. Riječ je o temi o kojoj ćemo glasovati na našem odboru nakon što vijeće da zeleno svjetlo, vjerojatno na sljedećoj sjednici nakon ljeta. E, kolega Hojzling ima riječ. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, znate da smo uspjeli završiti posao nakon 12 e, mjeseci Tijekom 18. trijaloga uspjeli smo ostvariti, po mom mišljenju, solidni kompromis između parlamenta i vijeća. Riječ je o zajedničkom rezultatu na koji možemo biti ponosni. E, nije sve savršeno postoje neka pitanja koja će se morati pojasniti u budućnosti putem delegiranih akata, e, no e, Radi se o jako velikom broju različitih e, interesa i jako puno različitih pitanja koje smo morali objediniti. E, I postoje neka pitanja oko kojih nismo zadovoljni iz različitih razloga, ali to je priroda kompromisa, kompromisa do kojeg smo mogli i morali doći kako bismo omogućili razvoj ekološke proizvodnje. E, Poneprije zahvaljujem na vašem angažmanu, a i vašem strpljenju tijekom ovih pregovora 20 mjeseci je dugo razdoblje. Četiri predsjedništva su ulagala trud e, i nastojala objediniti različita mišljenja i tek je malteško predsjedništvo bilo uspješno u sklopu ovog procesa. E, komisija je dala konstruktivan doprinos e, u sklopu pregovora i zalagala se za kompromisna rješenja i izrijekom zahvaljujem komisiji na tome ovom prigodom. Osim toga, zahvaljujem e, i izvjestiteljima u Sjeni na koje sam se mogao u potpunosti osloniti. Istog razloga e, mogu reći da smo mi kao parlament u konačnici bili vrlo uspješni što se tiče brojnih pitanja koja su nam bila važna. I zato zahvaljujem e, kolegicama i kolegama. ne želim nikoga zaboraviti, a želim spomenuti i angažman našeg teništa tajništva i e, naših zaposlenika iz svih klubova koji su bili iznimno angažirani i uložili veliki trud u zadnjih 20 mjeseci i zato velika vam hvala. E, glasovat ćemo o rezultatu zadnjeg trijaloga 17. srpnja. Nakon toga imat ćemo E, tehničke aktivnosti u sklopu estonskog predsjedništva. To je nešto što je još potrebno. E, prema sadašnjem planu e, akt će biti na dnevnom redu za glasovanje u listopadu, a uredba će, ako sve ostane kako je sada, stupiti na snagu 2020. Hvala vam lijepa. A što se tiče sadržajnih pitanja, vjerujem da ste pratili situaciju. E, zahvaljujem kolegi Hojslingu. Ima li komentara? Izvolite. E, poštovani gospodine predsjedniče, ja bih želio zahvaliti izvjestitelju na odličnoj suradnji. On je već spomenuo da kako je to uobičajeno u politici na koncu smo došli do kompromisnog rješenja. Postoje e, neka mjesta koja bi eventualno zahtijevala doradu, ali što se tiče samog sadržaja dosta smo zadovoljni. E, Željeli smo spriječiti predviđenu formulaciju za pesticide, željeli smo zadržati mješovita gospodarstva, željeli smo strože urediti pitanje uvoza, uskladiti kontrole. E, to su bitna pitanja gdje smo bili uspješni i zato mi je drago E, što smo dobili pozitivnu ocjenu i e, dionika i e, organizacije Kopa Kogeka. Tako da smatramo da je naš doprinos, doprinos stabilnosti i primili smo pohvalnu ocjenu jer će se na taj način omogućiti rast ovog sektora. Hvala. Zastupnik Andriju. Hvala. I ja bih e, htio sam sebe pohvaliti za rezultat e, koji sam postigao kao izvjestitelj u sjeni i htio bih zahvaliti svima koji su sudjelovali premda smo dugo i naporno radili. zahvaljujući partnerstvu koje smo ostvarili s komisijom i zahvaljujući našim vlastitim službama, mislim da smo postigli dobar, uravnotežen e, kompromisni tekst. Vi ste, predsjedatelju, isto tako sudjelovali na zadnjem trijalogu i mogli ste ustanoviti da se radi o vrlo složenoj temi. Drago mi je da smo došli do kraja. A što se tiče kontrola trećim zemljama, Drago mi je što smo postigli rezultat koji će nam omogućiti da dođe do napretka u ovom sektoru. Mislim da su sve dakle odluke koje smo uspjeli uh, ugraditi u ovaj tekst uh, u skladu sa našim potrebama i našim angažmanom. Zasobni Dorfman, hvala lijepa. E, moram reći da ja e, nisam u potpunosti zadovoljan. To sam već nekoliko puta rekao. E, čini mi se da nismo ostvarili dovoljno što se tiče nekih od ključnih pitanja. A u, konačnici, kao što je često slučaj, svatko radi što hoće, a to se posebno odnosi i na rezidue. Neka udruženja smatraju da će prije ili kasnije doći do pirove pobjede e, jer e, na koncu će u javnosti biti poznato da proizvodi koji su ekološki proizvedeni u konačnici sadrže istu količinu pesticida ili rezidua kao i oni iz konvencionalne proizvodnje, a to nije nešto što mogu podržati. Zastupnik Terabel. Ja sam zaista zadovoljan s onim što je rekao Herbert Dorfman zato što je komisija u početku imala zaista ambiciozni plan za zaštitu sektora organske proizvodnje. Radi se o vrlo važnom sektoru i nismo u stanju Europu zadovoljiti potražnju, veliku potražnju. Neću ulaziti u detalje, ali mislim da smo zaista postigli e, izvrstan napredak u odnosu na početke e, sektora organske proizvodnje. E, isto tako što se tiče kontrole izvoza i uvoza, Radi se o vrlo važnoj temi gdje smo isto tako postigli značajan napredak. Međutim, što se tiče rezidova pesticida, trebalo je harmonizirati kako bismo imali uredbu koja će biti ista u čitavoj Europi. Tu naravno nismo uspjeli doći do iste razine pravili. Zatim što se tiče kontrola, manje godišnjih kontrola, možda jedna kontrola svake dvije godine, ispričavam se, ali mislim da je najvažnije u ovako brzo rastućem sektoru smanjiti prijevare i ako su kontrole jedini način da se to učini, onda kontrole su važne, moramo na njima inzistirati. organska proizvodnja E, je takav sektor gdje o tome treba voditi posebno e, računa. E, što se tiče toga sam zapravo razočaran i mislim da kompromis nije nešto s čim možemo biti posebno sretni. Mislim da ova uredba štiti industriju organske proizvodnje na uštrba malih proizvođača i mislim da će oznaka bio, odnosno oznaka eko, e, od sada nadalje zapravo naštetiti sektoru i posebice malim proizvođačima i to je službeni stav mojeg kluba. Ganz herzlichen Sljedeća zastupnica. Hvala vam lijepa. E, mislim da bi bilo preuzetno sada reći da nešto podržavam ili ne. Nisam još proanalizirala u cijelosti ovaj dokument. Tijekom ljeta imat ćemo dovoljno vremena sve proučiti. E, dugo je razdoblje od 20 mjeseci E, moram reći da je to dovelo do neizvjesnosti u sektoru. To je bilo predugo razdoblje i zapravo je već sada nastupila šteta u ekološkoj branši. I ovo je nešto što me zabrinjava. E, e, udruge za ekološku proizvodnju iz Njemačke govore o tome da ne bismo trebali ovo potpisati. Postoje neki drugi koji se zalažu za ovaj tekst. E, situacija je neizvjesna. Neki kažu da smo ostvarili pomak. Pomak može biti pozitivan, ali može biti i negativan e, i praktički sve može biti E, loše. Zapravo ja moram sve to izanalizirati i trebamo vidjeti što na koncu činiti, ali moram reći da sam u ovom trenutku više skeptična nego zadovoljna. Gospodin Angiju, hvala. E, gledajući sažetak e, ovog izvješća čini mi se da ekološki lobi, odnosno lobi ekološke proizvodnje više ne žele biti niša, ali mislim da ih zapravo štiti to što su niša i ako više ne budu niša biti će e, regularna industrija i ljudi koji i, zbog europske regulative sve manje tradicionalnih poljoprivrednika koristi pesticide. Pitanje je što će se dogoditi sa ekološkom proizvodnjom. Još nešto što mene s čim nisam zadovoljan jest što ekološka proizvodnja tvrdi da je održiva. Da li je zaista održivo nabavljati proizvode, uvoziti proizvode iz e, Rumunjske? E, države članice koje žele zaštititi ekološku proizvodnju moraju insistirati na tome da proizvodnja treba biti lokalna i da potrošači moraju imati mogućnost sudjelovati u stvaranju pravila. A sada dajem riječ predstavnici komisije, e, gospođi Benita Salas. Hvala vam lijepa. Komisija je naravno kao što su neki među vama rekli u početku e, imala daleko ambicioznije ciljeve Željeli smo imati e, daleko bolji popis e, proizvoda Međutim, e, željeli smo ostvariti neki rezultat i izgleda da smo ostvarili rezultat koji s jedne strane neki smatraju zadovoljavajućim, a neki podjednako nezadovoljavajućim. E, smatram da smo u konačnici ipak uspjeli ostvariti kompromisno rješenje koje je daleko od toga da bude savršeno, ali ipak pokazuje da su institucije u stanju e, pregovarati, a da to nije bio slučaj, to bi bilo štetno ne samo za ovaj sektor, nego i šire od toga, jer bi se to odrazilo i na područja koja izlaze iz okvira poljoprivrede. E, to bi ostavilo negativan dojam ukoliko e, se ne bismo uspjeli dogovoriti oko ovako e, bitnih pitanja. komisija je u određenoj mjeri zadovoljna sa ovim rješenjem koje nije idealno, ali je prihvatljivo jer osigurava određene prednosti i omogućuje i međunarodne sporazume što se tiče spojivosti sa ovim odredbama. To je iznimno pozitivno za naše proizvođače jer će oni moći poslovati pod istim e, uvjetima kao i proizvođači u trećim zemljama. Smatramo da kontrole nisu ublažene, nisu slabije Naprotiv, e, kontrole e, su predviđene za ona područja gdje su relevantne i ondje će biti još kvalitetnije. E, temeljem uredbe koja je trenutačno na snazi ne bi postojala mogućnost za ostvarenje napretka s obzirom na to da je riječ o sektoru koji se iznimno brzo mijenja i u kojem e, nije došlo do prilagodbe na ugovor iz Lisabona. I upravo zato smo zadovoljni što je ostvareno kompromisno rješenje i nadamo se da će se ovaj e, akt usvojiti u procesu odlučivanja europskih institucija. Hvala. Hvala lijepa. Još jednom dajem riječ e, zastupniku Hojzlingu. Da, kompromisno rješenje izaziva različite reakcije. Neki su zadovoljni, neki ne. Čuli smo kakve su i stajališta ekoloških organizacija a bili smo suočeni sa stajalištem vijeća. Ovo je bila iznimno zahtjevna tema. Zastupnik Hojsling. Eh, hvala vam lijepa na ovim reakcijama. Eh, kolegicama i kolegama želim eh, dobru zabavu tijekom ljeta. Ovo je bila složena tematika a postojali su skoro nepremostive razlike kod raznih pitanja. Spomenuo bih pitanje graničnih vrijednosti. Znamo koliko je to teško u pojedinim zemljama. U konačnici smo imali situaciju na vijeću 50-50, e, e, pola-pola. Neki su željeli granične vrijednosti, a drugi nipošto. I što onda učiniti u takvoj situaciji? E, I onda smo pronašli rješenje na način da smo govorili o samim uzrocima Imali smo izvješće komisije prije nego što smo krenuli korak dalje. Odakle dolazi onečišćenje, što su uzroci. E, naravno, priznajem, nismo uspjeli sve riješiti. Morat ćemo se vratiti na to pitanje u sklopu nove uredbe. Ovaj zakonodavni postupak nije takav da je naprosto sve gotovo u određenom trenutku jer u konačnici dolazi do novih spoznaja koje je potrebno ugraditi i to moramo jasno reći. U sklopu ovih pregovora dva put smo bili suočeni s potencijalnim neuspjehom e, zbog nemogućnosti ostvarenja dogovora unutar vijeća. Došlo je do dogovora u zadnjem trenutku tijekom malteškog predsjedništva. I upravo zato e, moram kolegama koji kritički promatraju ovaj rezultat reći i pitati ih što bi bilo bolje e, da uopće nemamo novu uredbu ili ostvarimo određeni kompromis. Naravno, trebamo biti svjesni toga da su pregovori bili iznimno zahtjevni i žestoki i smatram da smo uspjeli ostvariti dodanu vrijednost. E, trebamo stvari usporediti i sa e, ranijom uredbom e, i branša je govorila o tome da to treba uzeti u obzir E, završila je rasprava o tome je li bolje da ostane stara uredba ili da imamo novu. Pregovori su gotovi i ovo je podloga na, kojem, na kojoj ćemo dalje raditi. Ja znam da u Njemačkoj ima puno onih koji nisu željeli novu uredbu i teško ih je bilo uvjeriti u to da će biti puno lakše s novom uredbom nego sa starom, ali tome je doista tako. Kada svi budete imali tekst i kada ga proučite, onda sam spremen e, za novu raspravu, ali ostajemo pri ovome što je sadašnji rezultat. E, kolege koji su sudjelovali u pregovorima mislim e, da mogu biti ponosni na ono što su ostvarili. Hvala. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, naravno, zaključeni su pregovori. I trebamo biti svjesni doprinosa i komisije i vijeća i parlamenta. Naravno da su tu postojali različiti aspekti i različita mišljenja i upravo zato želim vam čestitati. Ovo je doista bio e, zahtjevan posao. I nadamo se da će rezultat u konačnici biti pozitivan. Zahvaljujem dakle izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni i svima onima koji su dali svoj doprinos, a dolaze iz parlamenta, vijeća ili komisije. Prelazimo na zadnju točku. Dobili smo još deset minuta, su e, prevoditelji pristali ostati malo duže. Prelazimo dakle na zadnju e, temu E, financijska pravila koja se odnose na opći proračun. Riječ je o skupnoj uredbi o kojoj smo glasovali na odboru AGRI. U lipnju smo imali dva tehnička sastanka s komisijom i vijećem. 5. srpnja u Strasburu je bila sjednica izvjestitelja u Sjeni. E, istodobno kada i prvi trijalog. E, prvi trijalog je protekao dobro. E, bilo je riječi o dvije uredbe, horizontalnoj uredbi i uredbi o zajedničkom tržištu. Što se tiče horizontalne uredbe, e, rekao bih sljedeće. Što se tiče prvog paketa, postoji problem e, u području primjene nacionalnog i europskog prava. E, tu ćemo se morati dalje konzultirati na tehničkoj razini kako bismo ostvarili dogovor. E, tu parlament nije pristao na prag od 3% proračunska disciplina i e, rezerva za izvanredne situacije. E, parlament ovo pitanje smatra problematičnim i tu smo pozvali komisiju da dostavi pisano pojašnjenje u pogledu preispitivanja ovog zahtjeva u sklopu buduće poljoprivredne reforme od 2004. od kako sam u parlamentu uvijek iznova tražimo da pričuva za izvanredne situacije bude nešto što se može koristiti izvan financijske godine. E, međutim, to nije nešto što se lako može provesti. E, što se tiče amandmana broj 60, e, komisija i vijeće su pristali na ovaj amandman. E, što se tiče drugih amandmana, dalje ćemo razgovarati u sklopu tehničkih sastanaka. Što se tiče kontrolnih sustava, tu imamo amandman 63. Ista je situacija i ista pozicija parlamenta i vijeća. Komisija je dala suglasnost zabrana povratnog djelovanja. Komisija je pripremila objašnjenja koja bi se trebala razjasniti na tehničkoj razini kako bi došlo do suglasnosti. Što se tiče uredbe o zajedničkom tržištu, izvijestio bih vas o sljedećem. E, Parlament je otišao korak dalje od vijeća. Vijeće još nije završilo svoje rasprave e, će se ponovno sljedeći tjedan. E, tu još ništa ne mogu reći jer nije definirano stajalište vijeća. E, što se tiče e, voća, povrća i vina, ustanovili smo da postoje zajednička stajališta i to je rezultat prvog trijaloga. Zahvaljujem E, kolegama koji su dali doprinos e, kod definiranja stajališta parlamenta. Hvala lijepa. Moram priznati da je bilo teško suočiti se s vijećem, možda čak i malo neugodno i e, nadam se da ćemo na sljedećem e, vijeću za poljoprivredu uspjeti postići e, napredak. U tom smislu primijetili smo da je komisija napravila veliki korak u napred, ali 7. i 20. rujna su zadnje prilike i nadamo se da ćemo biti spremni za konačni trijalog 14. E, listopada. Zahvaljujem. Zastupnik Flanagan. S dužnim poštovanjem Predsjedatelju, uvijek moramo na brzinu završiti posljednju točku. Molim vas, počinjete sastanke na vrijeme. Na taj način bismo imali uvijek 20 minuta više. Ni na bilo kojem drugom radnom mjestu ne bi, ne bi, ne bi vam to prošlo. Ja, da, e, možda zapravo nema nikakve potrebe tako dugo o tome razgovarati, jer to je prvi put bio sastanak e, na kojem smo pokrenuli trialog. E, željeli smo zapravo vidjeti postoje li mogućnosti podnastavljenja i utječe li to na proračun. E, važno je sada da vijeće definira svoja stajališta kako bismo mogli dalje raditi na samim sadržajima. E, zahvaljujem na preliminarno odrađenim pregovorima i svim dosadašnjim aktivnostima. Ja ću biti kratak, složio bih se s onim što su drugi rekli. Ono što nas je frustriralo u čitavom postupku je što je u većini slučajeva vijeće govorilo da nemamo stajalište odnosno da oni nemaju stajalište. Dakle, mi smo spremni, sad ćemo vidjeti što će oni proizvesti. Hvala, sada predstavnik komisije, Michael Nier. Hvala. Hvala i e, od mene svim sudionicima trijaloga. Mislim da smo uspjeli postići e, dobar napredak i nadam se da ćemo na sljedećem trijalogu e, obraditi još preostale dvije uredbe i da ćemo za skupnu uredbu naći dovoljno točaka po kojima se slažemo kako bismo postigli sporazum. Moram samo reći da smo do sada dobro surađivali sa svima, ali moram podsjetiti podsjetiti da je 12. listopada zaista posljednji datum, posljednji eh, rok, eh, posljednji trijalog za ovu raspravu. Hvala lijepa. Ono što smo čuli od zastupnika sad doista je bio bitan doprinos. Želi li kolega Desi još nešto reći? Hvala lijepa. Želio sam se samo osvrnuti na iznesenu kritiku. Sigurno ćemo imati još dovoljno vremena na ovom odboru razgovarati o ovoj temi. Zapravo je i mene to iznenadilo koliko teško vijeće definira svoja stajališta a u državama članicama e, postoji velik broj ljudi koji na tome radi. Nas je daleko manje, a uspjeli smo definirati svoje stajalište. Hvala vam lijepa na suradnji. da e, naši prijedlozi nisu tako jednostavni za vijeće. Vidjet ćemo do kakvih će stajališta doći vijeće. Toliko na ovu temu. Zahvaljujem e, svim zastupnicima. Još je puno posla pred nama. Zahvaljujem e, i konferencijskim prevoditeljima. Hvala svima i želim vam ugodnu večer. E, vidimo se sutra ujutro ponovno u 9 sati. Hvala.